open... Dragi kolege, proglašavam otvorenim sastanak. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Imali primjedbi? Nema, dakle dolazimo do najava predsjedavajućeg, imam ih popriličan broj, te vas molim da obratite pozornost, dakle tu su odluke donesene na sastanku koordinatora 11. svibnja. Biće vam podijeljeni e, zapisnici, jednako je vezano za sastanak tijekom e, svibnja. Mm, politički klubovi trebaju imenovati svoje članove u IFRS tim. Odlučeno je da će oni putovati na konferenciju u Rigi IAS-a, dakle to je bilo jučer, potom izmjena direktive 2.3.4.8 vezano uz razmjenu informacija vezano uz oporezivanje između Evropske zajednice i e, Švicarske konfederacije. Dakle, to se to je vezano uz e, uredbu 2003 kroz 48, vezano uz plaćanja SID-a 2014. Godišnje izvješće Evropske središnje banke, banke potom godišnje izvješće o konkurentnosti EPP-a te e, mišljenjem za proračun 2016. o različitim e, njegovim dijelovima, nitko se time nije htio pozabaviti, pa će, to, pa će se time pozabaviti biro. Dakle, Roberto će biti sretan 2014. godišnje izvješće Europske investicijske banke ide u ekonomsko upravljanje. Koordinatori predlažu zajednički sastanak sa odborom za zapošljavanje 23.6. i to popodne kako bi se pokrenuo gospodarski dijalog sa potpredsjednikom Dombrovskim, tu će biti i povjerenica Tisen, razgovarat će se o preporukama zbog nedostatka vremena, nećemo izraditi mišljenje na, e, na odbor za zapošljavanje vezano uz e, probleme sa zapošljavanjem predsjednik Šult je zatražio da se rasprava povede o aktualnim pitanjima. To će e, obuhvatiti dijalog sa predstavnicima grčkog, grčke vlade. Potom FC trijalozi održani su prošlog tjedna, završili su nakon tri sata ujutro. Nadam se da su popili dobru kavu. Pokrivena su sva pitanja, postignut je napredak. Međutim, još se moramo složiti oko važnih pitanja sa vijećem, naročito iznenađenje vezano uz financiranje Europskog fonda za strateške investicije i o upravljanju istim. To su dva ključna elementa. održat će se još dva trijaloga i to danas. I to je razlog zbog kojeg Roberto danas nije tu, kao i neki drugi kolege. A još jedan dijalog je predviđen za sutra na večer i nadam se da će oni piti bolju kavu nego što je to slučaj u Strasburu. Potom tržište novca, Ekon je glasovao o dosijelu MMF 26.2. Odlučili smo da dosije ide na plenarnu sjednicu prije početka trijaloga. Glasovali smo 29. travnja. I sada možemo započeti trijalog na osnovu mandata dobivenog na plenarnoj sjednici. Kao i uvijek, pregovarački tim se sastoji od predsjednika, koordinatora i drugih članova i započet ćemo e, sa sastavkom čim vijeće usvoji svoje stajalište. Dakle, kao i uvijek čekamo mudrost e, iz vijeća. Kada je riječ o e, mjerilima, glasovali smo 31.3. odlučili smo uputiti ovaj dosje na plenarnu sjednicu kako bismo jačali svoj mandat plenarna sjednica je glasovala 19.5. te ga vratila odboru sa 61 glasom za. Dakle, sada može započeti trijalog i to na osnovu mandata dobivenog na plenarnoj sjednici. Prvi trijalog je zakazan za e, drugog šestog. Dakle, mjerila čeka se vijeće. I drugo, drugi trijalog o sekuritizaciji Drugi trijalog o nacrtu ovog zakonodavnog akta će se sadržao 20. svibnja, postignut je neki određeni napredak. Međutim, morat ćemo dobro detaljno porazgovarati na sljedećem trijalogu koji će se održati 3. lipnja. Kada je riječ o središnjoj banci, vijeće je izrazilo rezerve vezano za EPP-ov prijedlog o tijeku podataka. Tehnički e, dio posla će se koncentrirati na nadilaženje razlika. Kada je riječ o obavezi izvješćivanja, vijeće je izrazilo zabrinutost vezano uz backloading. i zalaže se za izvještavanje određenim slučajevima. Kada je riječ o izuzeću malih i srednjih poduzeća vezano za izvješćivanje, dogovorilo se da će se dalje raspravljati o člancima 113 i 117. Parlament i vijeće su se složili da će i dalje raditi na članku 15, ali zalažu se za to da se isti propisi primjenjuju i na nacionalnoj razini. To je vezano uz transparentnost te primjenu ove uredbe, postignute mali napredak na zadnjem eh, trijalogu. Dakle, to su bile obavijesti predsjednika, da li ima primjedbi, vidim da to nije slučaj. Sad dolazimo do javnog saslušanja vezanog uz institucije za strukovno mirovinsko osiguranje. Imamo goste, tu je, tu su, evo ih, tu su naši gosti, dobrodošli, Hans van Merten, iz sveučilišta u Utrtu, Klaus Stiferman, izvršni direktor eh, Njemačkog udruženja za strukovne eh, mirovine, te Maksim Čaruti, e, direktor za e, direktor e, odsjeka za socijalna pitanja iz udruženja Business Europe. Neki su kolege zapeli u prometnu kužu i dobrodošli, dobrodošlica onima koji su ovdje. Imamo za ovu raspravu predviđeno oko pola sata, dakle pola sata za prezentacije naših gostiju i nakon ovoga ćemo razmijeniti mišljenja sa članovima odbora. Prije što predam riječ gostima, dajem riječ izvjestitelju, izvjestitelju koji se bave pitanjima strukovnih e, mirovina, to je gospodin Brian Hayes, koji će nam dati nekoliko uvodnih riječi. Hvala vam. Želim zahvaliti svima koji danas prisustvuju sastanku i radujem se dobroj raspravi. Naša e, druga javna prilika da raspravimo o ovim pitanjima. Kao što znate, prije nekoliko tjedana imali smo početnu raspravu u našem odboru i objavili smo jedan kratak dokument u kojem se naglašaju, pitanja koje se nalaze u dosijelu, a danas želimo saslušati glas industrije, stručnjaka koji imaju potrebna znanja vezana uz ovo područje. Dakle, ovo nije e, oklustvo regulatora, već želimo saslušati kako će ovaj prijedlog utjecati na industriju mirovina, te kako će utjecati na poduzetnički sektor i radujem se raspravi koju ćemo držati svojim ključnim svjedocima koji će danas govoriti pred našim odborom. Ujedno želim zahvaliti svim izvjestiteljima iz Sjene. Njih želim saslušati, njihove, čuti njihove primjedbe prilikom izrade mog e, izvješća, to će biti neposredno prije ljetne pauze. Dakle, sada neću vam oduzeti previše vremena, želimo saslušati stručnjake kako bi im dali potom dovoljno vremena da odgovore na pitanje. Hvala ti, Brian, na ovim uvodnim riječima. I dajem e, riječ e, kolegici Jean Segarf, koja će nam se obratiti u ime udruženja Pensions Europe. Hvala vam na prilici da vam se danas obratim. Jako nam je drago što sudjelujemo u ovoj javnoj raspravi. Suradnja dionika i Europskog parlamenta rano u djelovanju saziva može donijeti samo dobre vijesti. Želimo zahvaliti Brianu Hejsu na njegovom otvorenom pristupu koji je zauzeo u odnosu na ovaj dosje i radujemo se suradnji s i zvjetiteljima iz Sijene i drugim zastupnicima koji će nam omogućiti dobar nadzor nad izradom ovog nacrta dokumenta koji se tiče milijuna naših građana. Uglavnom se slažemo sa ovim črstim izjavama koje proističu iz radnog e, dokumenta i ne možemo e, prihvatiti da, slažemo se sa pristupom da jedna mjera ne može biti dobra za sve kao što ističe sam izvjestitelj. Moramo razviti siguran i adekvatan sustav kada je riječ o isplati mirovina diljem Europske unije. Pensions Europe pozdravlja novu direktivu IORP Svijet je napredovao od prve direktive IORP iz 2003. godine. Vidjeli smo izmjenu kada je riječ o definiciji schema uplata i koristi koje se ostvaruju iz njih diljem Europske unije, kada je riječ o novom upravljanju mislimo da zakon se treba pratiti korak sa razvojem situacije i zato bismo htjeli izbjeći situaciju koja se dogodila sa paketom Solventnost 2. E, On bi po nama naštetio ciljevima koji se tiču održivosti i sigurnosti vezano uz isplatu strukovnih mirovina. Mislimo da je predloženi tekst previše preskriptivan. Mi pozdravljamo pojednostavljivanje, veću fleksibilnost fleksibilnost prilikom provedbu u našim mirovinskim sustavima, te želimo hrabriti parlament da zauzme slično stajalište zajedno sa e, grupom devet e, dionika koji uključuje naše prijatelje iz udruženja Biznis Europe i TUC. Poslali smo pismo izvjestitelju, izvjestiteljima iz Sjene, te smo naglasili koji su ciljevi i jorpate zašto je potrebno više fleksibilnosti. Želimo želim zatražiti od odbora da svoj rad temelji na socijalnom dijalogu sa socijalnim partnerima, jer ovdje ne govorimo o proizvodima široke potrošnje. Kao što se kaže u radnom dokumentu, mirovine su u domeni nacionalnog zakonodavstva i to je važno istaknuti. I trenutni kontekst je pun izazova kada je riječ o mirovinskim fondovima, niske kamatne stope, nesigurnost, to sve e, dodaje dodatnu, stavlja dodatni pritisak na mirovinske fondove. Ali postavlja se pitanje i zašto bi EU putem financijskih tržišta ulagao u ovakvu vrstu E, mirovinskih fondova, ali mi se za to zalažemo. Također se zalažemo za investiciju u e, investicije, podržavamo program za oporavak i rast i zapošljavanje, ali trebamo pronaći dobru zakonodavnu ravnotežu, moramo se osigurati da propisi ne rade jedni protiv drugih. želim naglasiti neke ključna područja gdje bi se direktiva mogla poboljšati, prije svega to je uloga socijalnih partnera. Novi zahtjevi za profesionalnim kvalifikacijama za sve osobe koje efektivno vode institucije znači zapravo kraj nominac, kraj imenovanja od strane eh, od strane poslodavaca i to može naštetiti njihovom sudjelovanju u izradi ovih sustava. To se može riješiti uklanjanjem riječi professional Također moći ćemo bolje ocijeniti njihove vještine kolektivno i to će biti u skladu e, sa onim zakonodavnim propisima koje nalazimo vezano uz poslovanje tvrtki. Potom su tu izjave o koristima. To može tu možemo ponuditi informacije članovima na način koji njima najviše odgovara. prim smo vidjeli zadnjih godina velik razvoj, inovacije moramo se osigurati da one odgovaraju potrebama. Međutim, kad je riječ o sta, potrebnim standardima, onda vidimo da e, je vrlo teško prilagoditi ove dokumente članstvu, a to može značiti veću nesigurnost u budućnosti vezano za ostvarivanje prava na mirovinu. Potom prekogranične e, scheme. Nadamo se da će se ukloniti trenutni zahtjevi za trenutne režime mirovina, a ova pozitivna reforma bi bila korisan dodatak tekstu. I to bi se to je, za, to, sada, e, to je velika barijera stvaranju e, prekograničnih e, ostvarivanju prekograničnih mirovina. Potom troškovi, to su politička pitanja, moramo se time suočiti na način da uključimo parlament, kada je riječ o depozitoriju, e, on e, ne bi trebao biti e, obavezan jer bi mogao dodavati nepotrebne troškove koje već koje već nosi člana, to u konačnici znači nižu mirovinu i moramo se ovom direktivom pozabaviti troškovima. Ona tu donosi dodatne troškove vezane uz ostvarivanje mirovine. Tu bi trebalo doći do smanjenja naknada. Mi predviđamo troškove na 23 eura po članu. I na koncu te troškove će snositi sudionici u ovoj, ovoj schemi, oni moraju biti svjesni troškova, te bilo bi dobro da se ovo pitanje riješi izmjenom direktive. Hvala vam. Dajem riječ Hansu von Martenu iz sveučilišta u Utrhtu. Hvala lijepa što ste me pozvali. Htio bih e, dati dvije primjedbe. U prvom redu ću ukazati na neke e, članke ugovora što govore o mirovinama. Važno je znati E, što one kažu. A na kraju ću onda ukazati na neke ideje koje bi mogle biti korisne. Počet ću sa starom e, e, odredbom iz 1962. gdje se kaže da Evropska zajednica stvara novi pravni okvir za suverena prava unutar određen, E, unutar ograničenih područja za države članice i njihove građane. Tako e, moramo znati e, pravila tržišnog natjecanja. Penzioni fond koji upravlja planovima penzija je poduzeće unutar značenja članka 85 2011. komisija protiv Španjolske da sloboda usluga se mora odnositi i na mirovine. Što se tiče e, e, strukovnih mirovina, e, tu imamo članak 57 TF eu Ti se usluge normalno daju za plaćanje Mm, najvažnije karakteristike čija je u da je to uzimanje u obzir usluge u pitanju. Mm, mm, e, e, e, u članku osam točka mora se reći da perspektiva jedinstvenog tržišta članak 56 FOA zabranjuje primjenu bilo kakvih nacionalnih pravila koje bi E, dale usluge unutar značenja članka 57 TFU-a između država članica i tako dalje. I 2011. E, sud je uveo e, obvezu državu da ne daje mirovine u stupu 2. To je važno za slučaj Hogan Direktiva 2008, e, to je e, direktiva o solventnosti, e, mjere koje je poduzela Irska nakon slučaja Robbins i Adas nije donijela rezultate koje su tužitelji željeli postići, to jest iznad 49% vrijednosti njegove, njihove mirovine prema planu, mirovinskom planu i što je ozbiljno kršenje e, obveza države članice. Država članica e, nije postigla taj rezultat. Ona je dakle odgovorna i prekršila je propise. A sada idem dalje e, na uniju kapitalnih tržišta to sam pogledao, mirovine se spominju 18 puta u dokumentu. E, kaže se da e, ukidanje prepreka za pristup, prekogranični pristup bi potencijalno moglo ojačati jedinstveno tržište za e, osobne mirovine. Zanimljivo je znati da imamo uh, u Solventnost 2 članak 304. Uh, aktivnosti uh, ovog poduzeća, mirovine su poduzeće, poduzima se samo u državoj članici gdje je to poduzeće autorizirano. U državi u kojoj je izdana putovnica. Što možemo iz svega toga saznati? Tu imamo četiri lekcije koje ćemo e, izvući iz ovoga. Mislim da moramo e, uskladiti zahtjeve kapitala kako bi smo e, izbjegli regulatornu arbitražu. Ako ostavimo to netaknitim, onda će i EIOPA morati djelovati sama, a što će što će stupiti na snagu prije ili kasnije, ali e, što se tiče prekogranične aktivnosti mirovinskih e, e, fondova, ovi zahtjevi kapitala su vrlo važni. I ako se države članice razlikuju u zahtjevima, onda ćemo E, onda ćemo imati regulatornu arbitražu koju želimo izbjeći. A druga stvar je da direktiva IORPA mora olakšati, a ne otežati e, prekogranične aktivnosti. To je, to je, ta je odredba e, zapravo otežala prekograničnu aktivnost. Sada mislim na razliku između mirovinskih fondova koje su e, izdani lokalno i nelokalno. E, imamo, često čujemo da se kaže zašto trebamo imati te odredbe, mi radimo samo na nacionalnoj razini. E, morali bismo to primijeniti i e, na mirovine koje su, e, koje djeluju samo na nacionalnim granicama. I da zaključim, e, svi ovi element nas vode do Europske mirovinske unije. To bi bilo slično kao i bankarska unija. Mislim da ne smijemo dozvoliti da dođe do ove katastrofe koju smo vidjeli u posljednje vrijeme, to jest do, do financijskog kolapsa. Hvala lijepa. A sada dajem riječ e, Klausu Štifermanu iz ABE. Hvala lijepa. Mi smo jako pošćašćeni što možemo sudjelovati u ovom saslušanju. Drago nam je da podržavamo proces revizije i nadamo se da ćemo zajedno osigurati da direktiva IORPA bude učinkovitija. E, e, strukovne mirovine imaju prednosti pred individualnim e, penzionim planovima. To je već spomenuto. Administrativni troškovi su niži, e, e, dijeljenje rizika među i unutar generacije poboljšava e, prosječne rezultate za dionike. 60% evropskih zaposlenika još uvijek nemaju strukovne mirovine i to će dovesti do problema u budućnosti. Moramo imati miks financiranja E, za mirovine. I stoga mislimo da moramo naći kompromise e, u erp 2, direktivi erp 2 e, koja će pomoći strukovnim mirovnom. I to će biti samo dio strukovnih mirovina. Također bih htio naglasati da u većini evropskih zemalja imamo sustav od tri stupa – Imamo različite filozofije, razne povijesne e, pozadine i nemamo nešto e, e, jedno mjerilo koje je dobro za sve. Pa i tome zapravo i nema mjesta ni u strukovnim mirovinama. Moramo biti jedinstveni u raznolikosti. To je vrlo točno za strukovne mirovine. E, mislim da strukovni, e, strukovne mirovine imaju e, važnu ulogu u socijalnoj sigurnosti i u tom smislu nema razlike među pravnim poduzećima, one su zasnovane na nečem što je vrlo važno, a to je područje na kojem e, poslodavci, zaposlenici i e, e, IOPSI su svi uključeni. I tu se razlikuju od privatnih sustava, mirovinskih sustava. u Njemačkoj recimo imamo E, zaštitu od nesolventnosti. Pa ne raspravljamo o tome da država intervenira u, u, u kod loših rezultata strukovnih mirovina. To bi trebao biti model za Europu od 1974. Nemamo jedinstvene slučajeve nemamo ni jednog e, slučaja gdje korisnik ili umirovljenik nije dobio ono što je trebao dobiti, čak ako je i poduzeće bankrotiralo koje je plaćalo. Moramo biti jedinstveni u raznolikosti i moramo imati samo minimalne standarde. Ne trebamo nikakvo usklađivanje sustava. Ne slažem se da je to da je to zbog IORPA 1 da nemamo e, prekograničnog poslovanja u strukovnim mirovinama. Možemo to gledati na taj način da to nema potrebne jer sustavi e, strukovnih mirovina e, rješavaju probleme nacionalnih mirovina dok nemamo jedinstvenog europskog prvog stupa nemamo potrebu za potrebu za jedinstvenim drugim ili trećim stupom. Stoga mislim da zahtjev solventnosti jedan, da je to e, dobro obavilo svoju funkciju. Ako treba poboljšati stvari, mnoge e, bismo stvari e, bismo mogli poboljšati ono što smatram važno, važnim jeste da strukovne mirovine e, e, se bave e, nacionalnim, socijalnim i radnim pravom. To nisu institucije u smislu trećeg stupa. Stoga nema mjesta za stvari poput zaštite potrošača u slučaju Njemačke gdje poslodavac obećava i daje strukovnu penziju, e, a zaposlenik je korisnik. Zaposlenik mo, računa na svog poslodavca. Stoga moramo biti vrlo, vrlo oprezni na svim područjima koja bi mogla dovesti do dodatnih troškava i dodatnih opterećenja. Još jednom, 60% europskih zaposlenika nema strukovnu mirovinu. U Njemačkoj ih je 40%, a 60% koji je ima, ta mirovina nije dovoljno visoka. E, e, zato smatram da ne trebamo stvarati dodatna opterećenja, moramo izgladiti put za strukovne mirovine. Hvala lijepa gospodine Štifermane. A zadnji je Maksim e, Čeruti, direktor za socijalna pitanja. Hvala što ste mi dali priliku da dođemo vamo. Kao što je u posljednjem radnom dokumentu stajalo, mislim da je važno da se e, sjetimo onoga što razmatramo. IORPS e, je, je, je radio sa 2,5 trilijuna eura. Vidimo da imamo velike razlike između državama članicama što se tiče e, e, radnika koji se koriste ovim platnom, ali u nekim državama je to dobro e, raz, razvijeno. Poslodavci daju strukovne mirovine E, i glas e, poslovne zajednice je vrlo važan za nas. Ključ kod toga je kao što sam rekao, e, kao što smo rekli da mirov, strukovne mirovine su vrlo učinkovit način osiguranja zaposlenika. Ako pogledamo nedavnu prošlost, važnost tih mirovina se povećava. Ako gledamo razvoj na terenu, Mm, e, definirani koristi od definiranih doprinosa i tako dalje. Također vidimo u, u budućnosti će to biti veliki e, problem u održivosti mirovinskih sustava. Mi smo kao Business Europe bili tu uključeni, tu smo imali i podršku sindikata jer tu imamo zajednički e, interes strukovne mirovine kao dio sveokupnog sustava mirovina e, je vrlo važan e, doprinos i to nam daje potencijal za razvoj u, u, i u ostalim državama koje to još nema, nemaju. Kako bi više poslodavaca da, da osiguralo e, tu mirovinu, na tome treba raditi. E, jer direktiva e, moramo imati, e, slušati socijalnu svrhu strukovnih mirovina. Socijalni partneri tu moraju igrati ulogu u upravljanju. Tu imamo i kolektivne inicijative i odnos između poslodavca i zaposlenika. To nije samo financijski proizvod. Druga stvar, Moramo osigurati da penzionni sustavi budu nacionalna nadležnost. Ne možemo imati jedno mjerilo za sve. E, mirovinski se sustavi značajno razlikuju, moramo e, također odraziti potrebe sektora i poduzeća na nacionalnoj razini. Moramo e, izvješći nove zahtjeve e, solventnosti kapitala jer bi to otežalo e, poslodavcima da osiguraju strukovne mirovine. E, e, ovi mirovinski fondovi koji se bave raznim ulaganjima i kamatama nisu se ne mogu izjednačiti sa fondovima za strukovne mirovine. Mi podržavamo E, preporuku e, emploja da e, se izbjegne takova odredba. peti cilj ove revizije je da ne budemo previše preskritivni u zahtjevima, kao što smo već spomenuli, usklađeni previše detaljne odredbe uključujući direktivu europa ne može e, e, dati dovoljno prostora za nacionalne potrebe na tom području. E, što, što se tiče problema i zabrinutosti, moramo osigurati da zahtjevi kapitala za mirovinske fondove ne budu uvedeni u proteklih nekoliko godina se već o tome e, ovdje e, raspravljalo. E, govorili su o dodanoj vrijednosti zahtjeva kapitala. Naročito je tu Employ naglašavao problematičnost tog rješenja u, nacrtu prijedloga komisije u, e, evaluaciji rizika za mirovine koje, e, e, slično solventnosti 2 to odražava rad koji se sada odvija u EIOPI. Vidimo da u ta dva elementa, ako se oni spoje, onda ćemo imati prostora za razvoj budućih e, zahtjeva za kapitalom. ovaj odbor mora poslati jasnu poruku da Europski parlament e, e, razumije zašto bi viši troškovi penzionih fondova išli na štetu mirovina uključujući i strukovne mirovine mislim da su se vodile u emploju i neke rasprave o, napretku u ovim raspravama i e, Business Europe predstavlja e, poslodavce, mi e, usko surađujemo sa mirovinskom industrijom. I ovaj će odbor nam pomoći u pronalaženju rješenja za osiguranje e, e, prekogranične suradnje u, e, na području mirovina. Hvala, znam da je ovo važno pitanje, ali nemamo mnogo vremena pa bismo trebali biti sažeti. Sada krećemo sa izvjestiteljima u sjeni, a zatim će nam nešto reći oni koji su tražili riječ i nakon toga izvjestitelj. Najprije Paul Tang. Hvala. Zahvaljujem svima na tome što ste prihvatili poziv za sudjelovanjem na ovoj raspravi. Mislim da će nam to biti od koristi. Neke od ovih opaski sam ranije čuo, a zbog nekih sam malo zbuljen. Moram vam to priznati. Kažemo da pozdravljamo direktivu, a nakon toga slijedi cijeli niz manjkavosti iste prihvaćam sada izazov da um, objasnim zašto, uh, to jest pozivam vas na izazov da nam objasnite zašto podržavate ovu direktivu jer na temelju rečenoga se to baš i ne vidi. Vezano uz europski cilj koji želimo postići i kojemu svi težimo, treba reći da smo ovdje u Europskom parlamentu, govorimo o prijedlogu Europske komisije i moramo govoriti o europskoj dimenziji prijedloga, a u vašim komentarima to je bilo teško pronaći. To je bila prva stvar koju bih želio reći. Kao drugo, samo je gospodin Marten rekao nešto o regulatornoj arbitraži. To smatram europskom dimenzijom. Eto, možemo vidjeti primjere da mirovine e, kreću u tom smjeru u Nizozemskoj ili u Belgiji i tu postoji europska dimenzija. Da li vi mislite da je ova e, uredba o institucijama za strukovne mirovine e, nešto što će nam ponuditi temelj za arbitražu ili ne. I drugo Pitanje za gospodina Martina. Možete li nam objasniti razliku između prekograničnih i nacionalnih institucija za strukovno mirovinsko osiguranje? Želio bih o tome nešto čuti jer ćemo na taj način dobiti uvid u drugačiji pristup cijelom problemu i mislim da će to također biti dobar doprinos ovoj raspravi. Puno vam hvala ECR, a sada e, gospodin Fox. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala svima izlagateljima. Svi mi znamo da je socijalno osiguranje i mirovina nešto što pripada u nacionalnu nadležnost. Međutim, postavimo sada pitanje koji je cilj ove direktive, čemu to trebamo u stvari težiti. Ja se nadam da težimo tomu da ćemo povećati broj osiguranika i da ćemo im osigurati sigurnu mirovinu i da ćemo poboljšati iznos mirovina kada ljudi budu umirovljeni. Mislim da bismo trebali mjeriti svoj uspjeh ili neuspjeh na temelju ta tri parametra. Ja se slažem sa prethodnim govornikom koji kaže da ne bismo trebali u svim slučajevima inzistirati na strukovnim mirovinama. Budemo li to učinili, onda ćemo isključiti cijeli niz ljudi koji bi mogli doprinijeti. Isključili bismo mnoge ljude iz sindikata koji trenutno igraju vrlo važnu ulogu u mirovinskom sustavu. Slažem se sa gospodinem Čerutijem i Stifermanom koji nas upozoravaju da trebamo paziti na nametanje dodatnih troškova i tereta. Ne trebamo zahtjeve kapitale. Ne znam zašto gospodin Martin govori to što govori kada govori o kapitalnim zahtjevima. Vi jednako tako predviđate veliku katastrofu, ali ako vam smijem reći nešto iskreno, upravo u onome što vi govorite skriva se jedna velika katastrofa ljudi koji neće imati mirovinsko osiguranje. I zato postavljam pitanje svim panelistima, ali ne očekujem od svih odgovor. Evo, u Irskoj i Ujedinjenom kraljevstvu imamo institucije koje osniva sam poslodavac i možda je to nešto što je potpuno suprotno sustavu u Nizozemskoj. Tamo su IORP e, institucije slične financijskim institucijama. Na koji način sada osigurati da svaki novi propis uzima u obzir raznolikost IORPova po svim državama članicama? Kako osigurati da novi propisi zaštite e, vlasnike polica, a da to ne nameće dodatne troškove? Ja mislim ovako, ako je cilj ove direktive smanjiti broj osiguranika i broj sredstava, onda nema niti smisla da na njoj radimo. Hvala. Hvala vama, gospodine Fox. A sada dajem riječ gospođi Entfert. Hvala. Vjerojatno se svi možemo složiti oko ciljeva. Nitko neće reći da je cilj aranžman kojim ćemo smanjiti mirovine, smanjiti broj osiguranika i e, smanjiti sigurnost dostupnih mirovina. Ipak, praviti se da je sve u redu, kako sada jest, također nema smisla. E, jednako tako ne možemo reći da ćemo kroz neki propis sve srušiti ili izgraditi. Ne znam kako je kod drugih, ali mogu vam reći kako stvari stoje u Ujedinjenoj kralje, u, u Nizozemskoj. Naime, u Nizozemskoj upravo mirovinski fondovi trpe velike udarce financijske krize. Oni nisu bili imuni na financijsku krizu. On jest dobar sustav, ali nije imun na financijske udarce. To je prvo što želim reći. A drugo je sljedeće. Ono što me brine je to da već dugi niz godina pokušavamo raspravljati o mirovinskom sustavu u Europi. I kao da postoji nekakva zabrana rasprave, kao da je to neka tabu tema. Pravimo se da se svijet ne mijenja i da se obrasci na tržištu rada i u društvu ne mijenjaju. Ono što me najviše od svega toga muči je sljedeće. Mnogi od ljudi koji odlučuju i koji kažu ne, ništa nećemo mijenjati, sve će ostati isto, u stvari ne zagovaraju buduće umirovljenike. To su mladi ljudi, mladi ljudi koji zaslužuju dostojanstvene mirovine, kao i ostali. Ako mi nemamo hrabrosti to prepoznati, e, nećemo prepoznati da sustav sadrži manjkavosti i slabosti. Budemo li takvi, nećemo biti fer prema danas mladim ljudima. Gospodine Štiferman, ja se zaista nadam da sam vas krivo shvatila. Čini se da ste vi rekli da nema potrebe za zaštitom potrošača, jer su poslodavci potrošači, a zaposlenici se moraju osloniti na poslodavce. Molim, ja se nadam da se ljudi mogu osloniti na propise i na zakonodavce koji će im osigurati njihova prava. Nitko se ne zalaže za to da imamo e, direktivu Solvency 2 e, za mirovinske fondove koja bi bila na temeljima copy-paste postupka ono što bismo trebali učiniti je ublažiti rizuke, rizike. Ako rizici ne postoje, onda je sve i ovako i onako u redu, ali budući da oni postoje, nalazimo se ovdje i na ovome radimo. Prekogranična dimenzija je također nešto što moramo uzeti u obzir. Jedinstveno tržište i na ovom području već nastaje i postojat će i to je jedan od važnih ciljeva. Na posljedku još želim reći da bismo svakako trebali uzeti u obzir raznolikost širom Europe. To nas međutim ne bi trebalo sprječavati u usvajanju pravila koja će osigurati mirovine za sve i e, svagda, danas i u budućnosti. Hvala Sofi. A sada iz Guja gospodin Krespo. U stvari ne vidim gdje je. Vi se javljate u ime Guea? Soy Miguel Urban Crespo del GUE, sí. Lo que pasa es que aparece como miembro. Da. Ja sam zamjenik eh, i eh, u tom svojstvu se javljam za riječ. Nisam bio ovdje na samom početku sastanka. Nisam mogao prisustovati budući da smo radili na drugoj temi. Ispričavam se na preklapanju sastanaka. Ovo e, naš klub smatra vrlo važnom temom. Cijeli mirovinski sustav je važan iz sljedećeg razloga. Postoje vrlo izraženi rizici koje već uočavamo i u drugim područjima, a tiču se lošeg načina upravljanja mirovinskim sustavima, uključivo sa privatnim mirovinskim sustavima. A u stvari ono što želimo postići je dobrobit i blagostanje tisuća i tisuća građana. negdje postoji e, mješavina e, privatne i e, javne mirovine. Mi izražavamo svoju zabrinutost zbog potrebe da se osigura sigurnost privatnih mirovina. To je posebno važno u svjetlu mirovina kao ulaganja. Već smo vidjeli načine na koje se određeni elementi u različitim sustavima, kao što je to u Španjolskoj, dovode u situaciju gdje gube svoju štednju i mirovinu, jer im se ne jamče mirovinska sredstva, a smatrali su da se jamče. Mi mislimo da treba e, osmisliti sustav u kojemu je mirovina i osiguran oblik štednje. I time dolazim do pitanja sudjelovanja radnika. Mnoga poduzeća poznaju razliku između različitih vrsta radnika u sklopu radne snage. To treba prepoznati i na pravilan način riješiti. Hvala, a sada u ime zelenih čućemo što ima za reći gospodin Sven Igor. Zahvaljujem panelu na svemu što su rekli. Očito je da u različitim zemljama članicama postoje različiti modeli. Ja zaista ne mislim da itko ima poriv da osmisli sustav koji bi bio jednak za sve. Ali postoji jedna stvar koju svi izbjegavamo spomenuti, a svima nam je jasna. Ja ću je sada izrijekom reći. Imamo vrlo niske kamate i u takvom ugruženju su upitni neki modeli kojima se pokušavaju jamčiti iznosi mirovina koje trebaju biti isplaćene standardi vezani uz računovodstvo i knjigovodstvo u nekim državama članicama omogućuju prikrivanje gubitaka. To u stvari nisu gubici, već nedostatak pružanja i osiguravanja budućih mirovina i to je nešto što se temelji na propisima. Mi ćemo kasnije nešto čuti od EIOPE vezano uz pravni okvir Solvency 2. Ovakvo stanje može prouzročiti velike probleme. Osim ove teme da ne možemo imati rješenje koje je jednako za sve, moramo otvoriti temu toga da europski zakonodavac mora biti zabrinut oko toga da neka poduzeća veliku količinu svojih sredstava moraju izdvajati za buduće mirovine umjesto za ulaganje u budući razvoj. Čak i ako govorimo o mirovinskim fondovima koji nisu u klasičnom smislu financijski akteri. Veliki mjehurić zaštite mirovinskog sustava stvara velike rizike. Ja sam vrlo zadovoljan time da se EIOPA bavi ovom temom. Zadovoljan sam i time što objavljuje statističke podatke. Znam da se u Njemačkoj procjenjuje da oko 20 do 30% milijardi eura nedostaje u sustavu, a u nekim državama članicama radi se i o još većim iznosima. Upravo zbog toga Čak i ako u sadašnjem izvješću nemamo temu capital provisioning, mi bismo trebali tu temu otvoriti i pozvati one koji se bave financijskim nadzorom da o tome nešto kažu. Na taj način kasnije nitko neće moći reći ništa niste rekli o toj očiglednoj temi o kojoj treba razgovarati. O tome da možda nema prostora za zahtjeve kapitala. I zato postavljam, postavljam pitanje panelu. Postoji li visok rizik za europsko gospodarstvo zbog manjka u pružanju mirovinskih sredstava? i možete li nam u tom smislu dati neke brojke kako biste nam ocrtali opseg tog problema. Hvala. Gospodine Vigold, čini se da se još samo jedna osoba javila za riječ. Ja ću onda dati riječ onima koji se jave, a nakon toga govornicima. Gospodin Mann, izvolite, vi ste jedini na popisu koji ste se sada javili. Hvala lijepa govornicima koji su jasno pokazali da imamo raznolikosti u državama članicama. One nisu pale s neba već ustečene. I to je time jasno, imamo različite sustave. E, i niti sve države članice nemaju sustav od tri stupa. Ali ipak smo radili. Mm, Sofifan Imfeld je već u posljednjem mandatu u, na tome radili, od smo se promijenili. Ne želimo graditi zidove, e, želimo mm, e, e, ukloniti prepreke, imali smo razlike u starosnoj dobi, koliko je dugo moguće e, e, da traju isplate iz jedne države članice u drugu i tako dalje. Mi smo dakle mnogo toga zaključili i uključili mnogo fleksibilnosti. E, mislim da to nije tabu tema. Neki su E, neki sustavi, na primjer u Njemačkoj, e, su pokazali da su oni sigurni protiv e, nesolventnosti. I tu je zapravo konkretno postignuće. Isto je tako jasno da imamo uključivanje socijalnih partnera. Tu se radi o socijalnoj dimenziji. To nije samo jedan financijski proizvod od mnogih moramo se ovaj e, udaljiti od takova e, od, udaljiti e, Gigor ima pravo e, kako možemo održati ove mirovinske sustave e, u, u, svjetlu politike Europske središnje banke moramo razmišljati o tome da, da li možemo održati strukovne, e, strukovne mirovine ako one ne donose e, nikakav prihod, e, nikakove kamate? Mm, to mora biti benefit za radnike u poduzećima. Holistic balance sheet. Europska komisija je u svezi sa EIOP-om imala, postavila pitanja svim e, četiri panelistima. 111 e, e, pitanja o nesolventnosti. Ne znam koliko su ti, ta pitanja dobila odgovor. A drugo je bilo pitanje klauzule ovlašćivanje. Trebali bismo dobiti ovlaštenje od vijeća i da imamo mene um, akte kako bismo e, mogli i kod nas provesti ocjenjivanje sustava. Na kraju se postavilo e, pitanje e, klauzule o reviziji. Imamo odluke iz Ekona i Emploja. O pitanju revizije. Da, da li bi to eh, bi bila kvalitativna razlika da li eh, ćemo to eh, raditi unutar četiri ili šest godina. Komisija želi četiri godine. To bi bilo moje pitanje za sva četiri panelista. Mislim da smo čuli mnogo vrijednih informacija na kojima zahvaljujem. A um, moraju odgovoriti na mnoga pitanja. Mm, eh, gospodin Segar ima riječ. Evo, ja bih eh, redom odgovorila. Zašto je ova direktiva dobrodošla, a ipak eh, treba proći kroz poboljšanja? Gospodin Belc je o tome govorio, zbog toga što se svijet mijenja i mi to prepoznajemo. Mirovinski fondovi se također mijenjaju i propisi bi trebali odražavati taj svijet pun mijenja, bilo da je to e, na području gospodarstva, e, mirovina ili drugoga. Želimo da propisi budu kvalitetni i da budu odraz svijeta mirovina kakav on je danas i kakav će biti u budućnosti. Na taj način možemo očekivati da će radnici koji danas ulaze na tržište rada e, sutra imati mirovine. Zbog toga Postoje neke stvari koje se direktivom mogu postići. Postoje primjeri najbolje prakse, posebno u temama vezanima uz upravljanje. Slažemo se i sa analizom gospodina Foxa vezanom uz postignuća u kojemu vidimo da sve više i više ljudi na privatnom planu štedi za mirovinu. Zatim je otvoreno pitanje raznolikosti sustava te što bi se moglo učiniti kako bi se ta tema širom Europe prepoznala i uzela u obzir. Na koji način to učiniti bez povlačenja visokih troškova? Mislim da je to moguće postići uz postavljanje minimalnih standarda, ali uz prihvaćanje nacionalnih posebnosti. Naime, mirovinski se sustavi zaista jako razlikuju od države do države. Moramo imati propise koji su svrsishodni u smislu postizanja zajedničkog cilja osiguravanja mirovinskih sredstava. Ne mislimo da je regulatorna arbitraža nešto što može poslužiti onako kako to EIOPA vidi. Svijet se mijenja. Vidimo da dolazi do demografskih e, promjena i vidimo da dolazi do rasta populacije sve više i više ljudi zbog toga zaostaje i to je jedna od velikih promjena kroz koju prolaze europski mirovinski sustavi. U kontekstu ove direktive moramo biti oprezni. Ne smije biti neplaniranih posljedica. Rezultat ove direktive nikako ne smije biti manje mirovina jedna od nenamjernih posljedica uh, uh, holistic balance sheet je da su povučeni visoki troškovi za mirovinske sustave. Recimo 220 milijardi funti u Ujedinjenoj kraljevini je trebalo više kako bi se osigurale mirovine i sada su potrebna dodatna sredstva kako bi uh, mirovinski planovi funkcionirali. Ja se slažem sa kolegom koji je rekao da je to najgori mogući scenarij. Moramo razmišljati o posljedicama direktive i moramo učiniti što je god moguće kako bismo e, pazili na e, prekogranično pružanje mirovina. Moramo isto tako govoriti o toj temi koju svi izbjegavaju. Naime, imamo dugoročne niske kamate. Netko je rekao da se u vijeću taj problem skriva. Ja mislim da to nije baš točno. Razgovaram sa ljudima i ovdje i na nacionalnoj razini u Ujedinjenom kraljevstvu i mogu vam reći da je to pitanje o kojem se razgovara i na kojemu se radi svaki dan. Zbog toga su ljudi u mirovinskim fondovima noćima budni. Prema tome, moramo paziti da ne bismo tu situaciju još i pogoršali kroz ulaganja u e, javne obveznice. Trebali bismo u stvari ulagati u rast, u stvarnu ekonomiju i slično, kako ne bismo povukli nenamjerne posljedice ove direktive. Jednako tako moramo poštivati visoka načela e, načela na razini upravljanja i financijskog izvješćivanja, a to mora biti sukladno pravilima na nacionalnoj razini i trebamo priznati različite uvjete, sustave i pružanje mirovina širom Europe. Moramo razmišljati o visokoj kvaliteti i sigurnosti e, pružanja. Puno vam hvala. Hvala vam. Ja ću pokušati skupno odgovoriti na pitanja koja su upućena. E, solventnost 2 za institucije za strukovno mirovinsko osiguranje neće biti potrebno. Ono to što se zalažem jest da bi se trebalo uskladiti za direktiva o kapitalnim zahtjevima. Trebalo bi se spriječiti regulatorna arbitraža. Vidjeli smo e, situacije u Nizozemskoj sa tim sustavom Vidjeli smo da se fondovi u tom slučaju potom usmjeravaju prema Belgiji, to su ograničeni brojevi, ali vidimo da taj broj raste. I to zbog kamatnih stopa. Oni se razlikuju od zemlje članice do zemlje članice, to je ono što sam ja zamijetio. I potom kapitalni zahtjevi koji se nameću iako će to biti učinjeno, da li putem EIOP ili nekog drugog mehanizma. I po meni bilo bi dobro propisati ove instrumente u samoj direktivi, umjesto da se koriste svi drugi izvori mehanizama kako bi se ušlo unutar zahtjeva solventnost eh, dva, i to bi onda bilo još gore. Koliko se ovime pozabavite na razini direktive, onda možete utjecati na način na koji se određuju ovi parametri, ukoliko ne, onda nemate za to priliku. Citirao sam Solventnost 2 ne zato što mi se ona toliko sviđa, već zato što je zanimljivo što sadrži e, propise vezane uz prekogranične aktivnosti. Tu odgovaram na pitanje gospodina Tanga. Mislim da bi se odgovor mogao pronaći u činjenici da bi neki jurpi trebali biti prekogranični, a drugi pak ne. Kao što znamo, sud ima svoju vrlo definiciju o tome što je prekogranično, pa mnogo toga čak i neke unutar državne aktivnosti. Ali možete li unutar direktive definirati koje su te prekogranične aktivnosti ili će se propisi iz direktive baviti samo određenim dijelovima fondova, recimo poput ovih koji se usmjeravaju ka Belgiji. Tu bi trebalo odrediti i razinu solidarnosti na način da kažemo dobro fondovi su solidarni na određen način, oni nisu prekogranični, oni djeluju unutar vlastitih granica i onda svoje propisi direktive ne primjenjuju. Međutim, oni koji jesu prekogranični, koji djeluju preko granica, oni će trebati ispuniti sve zahtjeve. Hvala vam. Hvala vam. Sljedeći govornik, gospodin Štiferman. Hvala Bilo je nekoliko pitanja. Ja ću na početku pojasniti nešto što je spomenula zastupnica Interveld. Kada govorimo o zaštiti potrošača nasuprot zakona o radu, ono što želim reći je da su strukovne mirovine da ulaze u zakon o radu. On je dakle zakonodavni okvir, barem je tako u Njemačkoj, a koliko ja znam tako i u većini evropskih zemalja. Zakon o radu poslodavcima daje bolju poziciju nego što je to slučaj u zakonima koji se tiču zaštite potrošača. Zbog izravne veze u ovom trokutu poslodavac, e, zaposlenik i IORP ili skupno osiguranje ili to već e, pravna veza, pravna situacija dakle između poslodavca i zaposlenika. To ne znači da zaposlenik nije zaštićen. Ukoliko pogledate njemačku situaciju, ona ili on je vjerojatno bolje zaštićena nego što je to slučaj u izrednoj vezi sa kompanijama za osiguranje. Zastupnik Gigold je spomenuo neke brojke vezane uz pitanje nedostatka propisa u Njemačkoj. Brojke koje uvijek nalazimo u medijima ne daju pravu perspektivu kada je riječ o strukovnim mirovinama u Njemačkoj. One koliko pogledate imovinu, dakle više od pola njih, dakle 270-280 milijardi eura se nalaze u sustavu rezervi. Dakle, kada pogledate sa međunarodnog stajališta, onda nema odjeljenih, e, odjeljenih sredstva za mirovinu, oni su unutar tvrtki. I u Njemačkoj je to jako dobro zaštićeno, zato što ovaj sustav bukiranih rezervi podržava 94 tisuća e, poslodavaca u Njemačkoj svih, svih veličina i svih sektora industrije. To je njemački e, način da se zaštitimo od insolventnosti. I Zbog tog razloga, iz njemačke perspektive, više od 40 godina iskustva u zaštiti protiv insolventnosti, nije mi neugodna ova situacija sa bukiranim rezervama. Nekad se moramo susretati s ovim naslovima da nedostaju propisi, ali ono što izaziva podijeljene emocije i na što se gleda negativno jesu, je situacija sa kamatnim stopama koja doista postoji. Mi smo, imamo tvrtke koje trebaju rezervirati više novca za ovu namjenu zbog ovog razloga koji sam naveo, zbog niskih kamatnih stopa. Potom eh, gospodin Man spomenuo podijeljene emocije vezane uz HBS. Vi ste u pravu. Ne znam je li ono simbol za solventnost 2, ali to je nešto što ja smatram možda nije potrebno imati jedan jedinstveni režim. Još jednom želim istaknuti da su strukovne mirovine nisu još jedan neka vrsta osiguravateljske tvrtke, one su nešto jako posebno i ono što mi u Njemačkoj definiramo kao IORP, to su štedne zadruge, to je nešto što imamo već 170 godina i siguran sam dokle god e, ove strukovne mirovine budu dobrovoljne i ukoliko dobijemo IORP za solventnost 2, Tvrtka više neće ispunjavati svoje obećanja. Imamo veliku raznolikost e, načina da se osiguraju ove mirovine, ali moramo imati na umu ono što se događa u većini zemalja u Europi. Strukovne mirovine su dobrovoljne sa stajališta poslodavca one su trošak, one su ulaganje u ljudske resurse i kao sad sve investicije ne se provjeravaju, postoje različiti načini da se ulaže u to područje sa istim ishodom i dakle to će napraviti poslodavci. I zbog toga mislim da moramo biti jako oprezni s ovim pitanjem. Hvala vam. Prozite što sam nepristojan, ali moram svima dati otprilike jednako vrijeme za odgovor. Ali vi ste dobili neka posebna pitanja. Pa gospodin Čeruti. Hvala vam, ja ću biti kratak. Takako da postoji europska dimenzija. Mislim da ona započinje sa demografskom slikom kojom smo se pozabavili u različitim našim izlaganjima. Možemo situaciju predstaviti brojkama koje postoje na evropskoj razini, dakle 75 milijuna ljudi će se umiroviti do 2020. Dakle, to je značajan broj, jer je ukupno tržište rada 220 milijuna ljudi trenutno. Dakle, to su važni, dugoročni trendovi koji zahtijevaju od nas djelovanje. Imamo i činjenicu što je također spomenuto da Europa treba privući više investicije, da mora osigurati da postoje sustavi koji će izaći u susret zahtjevima realne ekonomije. Dakle, to su imovine i fondovi koji su dostupni kroz, kroz ove strukture, to možemo vidjeti neka poboljšanja u komisijenom prijedlogu kada je riječ o pravilima za investicije kako bi se pomogle investicije u različite proizvode i to je zasigurno nešto što možemo pozdraviti. Kada pogledamo budućnost i moguće rizike, strukovna mirovina su zasigurno dio rješenja da bi se pružilo više sigurnosti onima koji, e, kojima su one namijenjene. E, bilo bi rizičnije ukoliko ova opcija ne bi bila dostupna, ali pitanje kako pronaći pravu ravnotežu između onoga što se može učiniti i onoga što se mora učiniti na evropskoj razini, dakle revizije direktive IORP. I s druge strane što je ono što se mora ostaviti u nadležnosti nacionalne razine želim e, izvjestitelju puno sreće u izradi njegovog izvješća. Još jednom hvala vam na pozivu. Hvala vam. Evo tu je izravna veza sa našim izvjestiteljem Brajanom. Brajan, ti si čuo dosta izjava i sada evo imaš čast e, iznijeti prve zaključke i potom ćemo mi pažljivo popratiti tvoje izvješće ovdje u odboru. Hvala vam predsjedniče. Neće trebati da inteligencija i saznanje sveca da sve ovo objedinim tijekom idućeg razdoblja, ali u ime odbora želim reći da sam zahvalan našim gostima što su došli u odbor i sudjelovali u ovom, ovoj javnoj raspravi te su se ovako potpuno uključili u odgovore na pitanja koje su moje kolege postavili. Zahvalan sam i svim kolegama, izvjestiteljima iz Sjene i svim zastupnicima odbora Ekon koji su došli danas i poputili ova pitanja. A bilo važno prvo načelo koje želim istaknuti je da kada se bavite tuđim novcem morate biti jako oprezni imamo temeljnu odgovornost oni koji s pravom žele osvježiti ovu postojeću direktivu koja datira iz 2003. Moramo se osigurati da je pred nama nešto značajno i što će biti na raspolaganju svim europskim građanima, ali to moramo učiniti na proporcionalan način i ne smijemo smetnuti suma da ovdje govorimo o ljudima koji su dobrovoljno dio svog, eh, svog tjednog i mjesečnog prihoda uložili u ove mirovine. Dakle, oni daju dio svog eh, dohodka, ulažu kako bi u budućnosti osigurali za sebe mirovinu. To je jako važna odluka za radnike, za sindikate, za skupine radnika koji podržavaju ovaj sustav postojećih strukovnih mirovina u nekim zemljama. Međutim, mi također moramo osigurati, i to sve više više, tvrtke, pa i nezaposlene, da se osiguraju mirovine i za njih kako bi vrijedila e, jednaka pravila e, za sve kada je riječ o ostvarivanju prava na mirovinu. Da bismo to učinili, moramo shvatiti da se događaju velike promjene u mirovinskim sustavima kada je riječ o uplati doprinosa različitim sustavima, njihovim strukturama, ali zabilježio sam velik niz primjedbi u izlaganju svojih kolega i gostiju, a prva od njih je da postoji dakle tendencija da se pozdravi ovaj prijedlog iz komisije, da postoji podrška dakle. Postoji dakle tu priznanja koje postoji da se o zakonodavnom aktu raspravlja. Ja sam u svom iskustvu kao irskom parlamentarcu sudjelovao u izradi zakona. Ukoliko bi se desio slučaj da postoji zakonodavstvo koje je staro 10-13 godina, tada bi se to, taj dio zakonodavstva modernizirao, postojala bi dakle tendencija ka tome, a često se, se spominjalo i neželjen učinak, ali trebali bismo dakle u svakom slučaju konsolidirati ovu direktivu o iorp i zato spomenju ovaj široki, širi kontekst, ovu široku potporu da se ona modernizira. I drugo, čuo sam od gotovo svih gostiju tvrdnju kada je riječ o uklanjanju barijera za prekogranične institucije za strukovno mirovinsko osiguranje, da se e, spomenju različita pravila za pojedine institucije ukoliko želimo vidjeti e, više ovakvih institucija koje djeluju prekogranično, trenutno ih imamo 86, dakle u vremenu 2003. nadalje, što je jako malen broj s obzirom na broj zemalja članica, koliko smo doista ozbiljni kada je riječ o prekograničnim institucijama za mirovinsko osiguranje, onda moramo pogledati koje su to barijere koje sprječavaju njihovo djelovanje. Kao što je većina e, govornika spomenula, to je sigurno pitanje ovim kapitalnim zahtjevima, to je velika barijera i moramo se s time ozbiljno pozabaviti u kontekstu izvješća i odlučivanja o njemu. Treće, postoje tako velike razlike između zemalja članica kada je riječ o propisima o mirovinskom osiguranju i umjesto da ovaj zakonodavni okvir bude smatran kao nekom vrstom pritiska na zemlje članice, moramo stvoriti jedan standard i potražiti zlatni standard kada je riječ o zaštiti, a primjena tog standarda bi trebala biti određena na nacionalnoj razini. Mislim da bi nam to omogućilo da primjenimo mehanizme koje imamo na raspolaganju kako bi se ovaj standard dakle, primjenjivao tamo gdje se on želi primjenjivati. I četvrto, mislim da su to istaknuli svi govornici, moji kolege, moramo doista minimalizirati mogućnost stvaranja novih troškova. Govorimo o industriji, pozdravljam ono što je rekao kolega Gigol, da je to pitanje koje stoji tu pred svima nama. To je industrija koja sve teže preživljava u uvjetima niskih kamatnih stopa. Trebamo se osigurati da ne nametnemo dodatne nove troškove koje će na koncu platiti radnici. To je nešto o čemu moramo voditi računa. Slažete se s kolega sama koji su rekli da se svijet mijenja kada je riječ o demografiji diljem Europe, promjeni radnih praksi i neizbježno je po meni da će sve više europskih građana putovati u različite dijelove Europe kako bi pronašli posao i budući da oni putuju, oni će ostvarivati različita mirovinska prava koja postoje, moramo zato modernizirati, moramo imati sustav koji odgovara potrebama kako bi ljudi koji steknu prava svojim kretanjem, kako ne bi trpili negativne e, posljedice zbog sustava koji se međusobno razlikuju. I na koncu mislim da moramo imati dugu raspravu, to se na ono što je rekao Sven, kada je riječ o ulozi mirovinskih fondova kada je riječ o dugoročnim investicijama i kada je riječ o stvaranju funkcionalnog e, tržišta kapitala. Kao što bi ljudi vele, imamo tamo jako puno novca koji čeka da se investira diljem Europske unije. Moramo se osigurati da se nešto što radimo u jednom području da ne bi naštetio investiranju e, mirovinskih fondova u budućnosti. Prošle godine smo imali prijedlog e, povjerenika Timmermansa kada je riječ o boljem upravljanju, boljoj regulativi. Mislim da moramo voditi računa toj u raspravi koja je tijeku s komisijom kako ne bismo nametali nerealistične zahtjeve koje bi mogli prouzročiti neželjene posljedice. Što se mene tiče, mislim da smo danas održali dobru, bogatu raspravu i pozdravljam činjenicu da se zahtjevi iz solventnosti, na koju su se pozvali druge kolege, da bi se to pitanje trebalo isključiti. Mislim da ne postoji potpora da se ona iznova stavi na dnevni red i to velim javno, ali mislim da je od ključne važnosti da su to rekli današnji sudionici u raspravi da doista postoji zahtjev za ovom konsolidacijom zakonodavnog e, okvira i to moramo učiniti na dobar način i nadam se da ću izvješću koju ću izraditi do ljeta, da će se to sve u njemu e, ogledati te ću zatražiti dakle u svim u vezi potvoru svojih kolega i hvala vam na organizaciji ove javne rasprave. Hvala lijepa Bran, hvala lijepa na ovom divnom sažetku i zahvaljujem četirima govornicima koji su sudjelovali u našem saslušanju i koji su nam dali ovakove vrijedne doprinose. Mi ćemo nastaviti naš rad u sljedećih nekoliko mjeseci. Mi smo e, transparentan i otvoren parlament i e, obznanjujemo što radimo. Završili smo na vrijeme što je jako dobro jer imamo i druge važne teme na dnevnom redu. Točka e, dnevnog reda nadzor provedbenih akata i provedbene mjere. E, delegirani akti i provedbene mjere. E, onda imamo i e, financijski nadzor institucija. Dobrodošla na naš sastanak. Želim dobrodošlicu EIOP-i gospodinu Justinu Ridu E, i dobri su izgledi da ćemo imati odličnu raspravu. Počekat ćemo nekoliko e, minuta da se svi smjeste. Naši e, umirovljenici sada napuštaju, čak i oni koji trebaju plaćati za mirovine. Ovo je već naše sedmo saslušanje o delegiranim aktima i provedbenim mjerama. E, mi pridemo veliku važnost e, e, učinkovitim mjerama nadzora. od prošle jeseni je došlo do promjena one će se i dalje događati i to je redovni događaj na sastancima ekona. Delegirani akti i provedbene mjere su vrlo e, složene i tehničke naravi. I naročito se zanimamo za neke od tih akata. To je e, jedan e, od područja na kojima parlament mora vršiti vrlo dobar nadzor govorit ćemo u ovom kontekstu o specifičnim tema. Mario Nava je dobro došao, <clears throat> generalni direktor FISME i e, zatim predstavljaju EOP. Ekvivalentnost u trećim zemljama. E, dokument je spreman, komisija se slaže i izvjestitelji te će se mjere usvojiti u smislu delegiranih akata koji će pokriti punu ekvivalenciju e, Švicarske, a onda će imati e, privremene ekvivalencije za Australiju, Bermudu, Brazil, e, Kanadu, Meksiko i SAD. EIOPA e je dala tehničke savjete na tom području u siječnju 2014. E, akti će se usvojiti uskoro od strane komisije. ovo drugo nakon ljetnog raspusta. E, komisija će isto tako da, dati delegirane akte za solventnost ali komisija još to e, se nije obvezala da će to učiniti. E, e, molim da nam dadete kratke uvode u teme. On, ko će prvi početi, trebam odlučiti ja. Komija će početi, Mario. drago mi je, mogu početi. U prvom redu da kažem e, Bran je otišao, ali e, bilo, bi mi bilo mi je drago da sam mogao saslušati e, ovu raspravu o strukovnim mirovinama. To je područje za koje se jako zanimamo. Sve je to vrlo poučno i radujemo se što ćemo tu surađivati u bliskoj budućnosti. E, s tim na umu ja ću početi e, brzom objašnjenjem. E, imamo tri pravne osnove za ekvivalenciju ekvivalencije za nove osigurate sa subsidijarima u trećim zemljama i zatim subsidijarnim institucijama u Evropskoj uniji i subsidijarnosti za osiguravatelje. E, dati ćemo punu e, ekvivalenciju Švicarskoj i zatim privremenu ekvivalenciju Australiji, Bermudi, Brazil, Kanada, Meksiko i SAD. E, točno ste rekli da naši, naši odluke o ekvivalenciji se zasnivaju na izvještaju eiop Mi, e, e, ta izvješća su nam početna točka, ali akt je uvijek e, akt zasnovan na odluku. To ćemo napraviti u jesen 2015. Opsek još nije odlučen E, moje mišljenje o onom što vi zovete e, odlučivanje po zemlji i pravnoj osnovi. Komisija je već rekla da je sklona takovom rješenju. E, pa a i ja imam takovo mišljenje, a dijelim mišljenje komisije. Htio sam zahvaliti što ste obratili pažnju o ovoj temi. Bilo, mm, mm, bio sam tamo sa Burgatskom Balcom i sa Silvi Bular. Kad smo pregovarali o tome, to je bilo u studenom 2014. Eh, Ivo je bio isto tako tamo. Eh, mm, Burkart je bio eh, junak noći. Sjećamo se da je noć bila duga E, zbog ove točke, e, e, to je točke ekvivalencije. Da, Chris Skinner je tamo bio također i postigli smo što, na što sam jako ponosan, uravnotežen kompromis. Jasni slučajevi potpune ekvivalencije, a drugo i u duku zakonodavstva je to work in progress, e, to jest to se tiče privremene e, ekvivalencije. Mm, drago mi je što ste tome obratili pažnju. Mm, mm, mi ono što ste tražili o pravnoj osnovi, to mi prihvaćamo. Trebamo uspostaviti ravnotežu u ograničenju broja legal, e, pravnih akata i mogućnosti da nastavimo s radom. Hvala lijepa. Nismo e, htjeli čuti sve prljave detalje o te noći, ali drago nam je što smo to čuli. Gospodin Rebra ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Dobar dan svima. Prije no što nešto kažem o ekvivalenciji, ja bih e, zahvalio na ovoj raspravi o mirovinama. E, mi smo u Britaniji vrlo e, zainteresirani za to područje. Što se tiče ekvivalencija, te su odluke e, vrlo e, korisne za e, evropsku ekonomsko području, za osiguratelje i reosiguratelje. Mm, važnost odluka o ekvivalenciji, naročito što se tiče potreba vlasnika polica, za to je potreban doprinos EIOPE E, koji, koji mora biti tehnički zdrav. Mm, e, ono što je rekao gospodin Nava EIOPA, e, njihovi stavovi su početne točke za odluke o delegiranim aktima koje zemlje će doći u obzir i na koji način. Što se tiče poputne, potpune ekvivalencije u Q1 2015. EIOPA je ažurirala tri e, procjene potpune ekvivalencije za Švicarsku, Bermude i e, Japan. Japan. E, to su bile vrlo teške procjene i zasnivale su se na zakonodavstvu tih zemalja. Što se tiče drugih zemalja, pa je e, izvršila procjene analiza 11 praznina. Tu treba stvoriti osnovu za diskusije između komisije i trećih zemalja. EOPA e, je tu usvojila različiti pristup u svom radu, e, pristup koji se razlikuje od procjene potpunih ekvivalencije. E, ti e, izvještaji su anticipirali zaključak e, privremenog režima u direktivi Omnibus 2 to jest privremena ekvivalencija za članke 172 i 260. A sada dajem riječ izvjestitelju e Hvala. Hvala i komisiji i EIOPI vezano uz ekvivalenciju trećih zemalja. Razlog zašto to želimo uključiti u direktivu je to da osiguratelji ne budu u konkurentnim problemima. Ja želim zahvaliti povjereniku na e, njegovom komentaru iz dopisa 11. E, svibnja, a koji se tiče e, toga da ćemo to usvojiti što je ranije moguće. Želim ovu priliku iskoristiti da ponovim kako je to važno i kako je važno da države, treće države individualno tretiramo, a ne po skupinama ako komisija ne osmisli delegirane akte o ekvivalenciji brzo, imamo rizik, rizik da će osiguratelji morati osigurati kapital za neekvivalentne jurisdikcije i tada će doći do nekonkurentnosti, a to ne želimo. Može li nam komisija dati još detalja o tome što možemo očekivati u delegiranim aktima? Vezano uz temu o kojoj bismo sada možda mogli razgovarati. E, pregovarački tim vezan uz Insolvency 2 još uvijek nije zadovoljan vezano uz podstupove. Naime, govorili smo već o junaku oči, noći i o tome da komisija možda ipak neće poštivati podstupove. To je nešto o čemu smo govorili još i prije nego što je prijedlog prihvaćen, a to još uvijek nije odraženo u e, smjernicama. Može li komisija ponovno o ovome razmisliti i to ispraviti? Eto, to bi bila moja dva glavna pitanja. Imam još cijeli niz ostalih, ali bih se sada usredotočila na ova dva. Hvala, Catherine i sada gospodin Bos. Hvala lijepa predsjedatelju, hvala i e, prethodnim govornicima, e, naročito zahvaljujući e, Mariju Navi da sam bio hero jedne noći. E, to je vrlo lijepo od njega. A sada nešto o ekvivalenciji trećih zemalja. Već smo nekoliko puta u komisiji E, e, raspravljali o aktima na tom području. E, s mog stanovišta je važno da, važno da ne dođe do daljnjeg odlaganja. Solvenski dva režim mora stupiti na snagu 1. siječnja 2016. Stoga treba to dobro pripremiti E, sigurnost planiranja je ovdje najvažnija riječ. Kolega Stajler je već to e, već rekao kad je govorio o industriji e, osiguranja. Europa Advice je već leži pred komisijom i stoga bih zamolio komisiju da nam dade uvis u to što se očekuje od odluka o trećih, trećim zemljama E, ekvivalencija e, prema trećim zemljama treba biti uključena u cjelokupno razmatranje o europskoj industriji e, osiguranja. I na kraju slučaj SAD-a. Tu imamo pregovore o takozvanom cover agreement to će biti međunarodni sporazum. E, htio bih čuti danas od komisije kako sada stoje stvari u tome a i o tome kako će u to biti uključen Europski parlament. Hvala. Fox. Puno hvala, a sada Ashley Fox u ime ECR-a. Hvala. Tri bih stvari sada rekao. Najprije, da sam razočaran što komisija nije brže radila na delegiranim aktima vezanima uz ekvivalenciju prema trećim zemljama. Države izvan Europske unije sada rade na izradi svojih modela i potrebne su im informacije što je ranije moguće. Zbog toga molim povjerenika da bude što je brže aktivan moguće. Jednako tako bih nešto rekao o um, Europskom fondu za dugotrajne investicije. I treće, mene um, brine dokumente uh, dokument EIOPE o uh, strukturnim sredstvima. Imamo više rizike koji su znatno rizici od onih koje smo uh, tijekom trijaloških raspava o Omnibusu 2 saznali došlo je i do porasta od više od 30% zbog nedavno usvojenih pristupa. Takav, e, takva raširenost rizika ne omogućuje prilagođavanje vrijednosti i zbog toga smo sada u situaciji koja je lošija od one koju smo postigli Omnibusom 2. I zašto sada imamo toliko velik porast rizika u temeljnim sredstvima kada to usporedimo sa temeljnim procjenama koje su inicijalno bile izvršene. Jednako tako, e, provedbeni akti bi trebali biti sukladni onome e, o čemu smo se sa komisijom dogovorili ranije. Hvala. Sada bismo trebali razgovarati samo o prvoj temi, temi ekvivalencije. Dobro, ja sam e, postavio sva pitanja, tako da kasnije ne moram. Dobro. Gospođa Kora, Van Nuiven. Nadam se da sam dobro izgovorio prezime. Jeste. Ja bih sada nešto rekla o kapitalnim zahtjevima za institucije i osiguratelje. Postavljam pitanje u dva dijela. Najprije vezano uz zelenu knjigu osigurani mirovinski fondovi su e, ključni ulagatelji. Imamo institucije kao ulagatelje koji moraju osigurati redovite prihode sa e, svojim poduzećima koji će trajati dugo. Međutim, postoje regulatorne e, regulatorna ograničenja koja mogu loše utjecati na ELTIF, na fondove za dugoročna ilaganja. I sada nas zanima hoće li Insolvency 2 kao direktiva biti prepreka za takve fondove. U isto vrijeme e, tijekom revizije IORP direktive također dolazi do toga da ćemo možda nepovoljno utjecati na ulaganja mirovinskih fondova u ELTIF. Sada me zanima što komisija radi kako bi potakla da osiguravateljska društva um, modificiraju svoje djelovanje i budu ključni potencijalni investitori. A sada drugi dio pitanja, šire pitanje vezano uz plan rasta EU-a. Moramo osigurati održiv rast. Na koji način onda na e, bolje rasporediti rizike kako bismo osigurali dugotrajne održive investicije u europskoj ekonomiji. Hvala. Je li netko tu da nam se obrati u ime Guja? Ne? Dobro. Onda Sven, izvolite. Možete nam se obratiti u ime zelenih. Samo da nešto pojasnimo. Da li sad razgovaramo o sve tri teme odjednom ili jednu po jednu? Ne, govorimo samo o ekvivalenciji. To nam je glavna tema. Dobro, onda imam najprije jedno pitanje za komisiju. Možete li nam dati jedan cjelovit popis svih drugih zemalja i kako one planiraju ekvivalentnost. Naime, imamo odnose sa Kinom u tom smislu, pa nam možda možete dati informacije o tome. Drugo pitanje je sljedeće. Postoji još jedna tema kojom se moramo baviti. E, gospodin Michel Toer je govorio o radu odbora za poreze i o tome da možda postoji veza između regulatorne dosljednosti s jedne strane i agresivnog izbjegavanja poreza s druge strane. Vidjeli smo već takva načela, a i prakse u nekim zemljama. Vidjeli smo također da su druge države bile vrlo uspješne, povezale su različite teme kako bi ostvarile kompromise na porezkom planu. Evo sutra će Švicarska potpisati jedan sporazum o razmjeni informacija sa Europskom unijom. Znamo da se to nikada ne bi dogodilo da SAD nije bio spreman na to da e, pritisne E, na drugim područjima. Što se tiče sektora osiguravatelja, mislim da odbor za poreze treba proći kroz agresivnu praksu izbjegavanja poreza. To još nisu učinili. Međutim, to je jedna potencijalno slična mjera koju bismo mogli razmotriti. Ja znam da to nije u ovlastima komisije, pa sad ne očekujem vaš komentar. Međutim, smatram da to jest tema koju bi u parlamentu trebalo raspraviti. Dobro, ja neću e, sada komentirati, ali e, imam svoje mišljenje o tome koliko su pristupi SAD-a prikladni u EU. Dobro, hvala. Ja bih sada redom krenuo odgovarati na pitanja. Gospođa Stile, hvala vam na vašem prvom pitanju. Mislim da zaista dobro shvaćam zabrinutost koju ste izrazili i vi i vaše kolege i kolegice. Sada ću vrlo jasno reći da neke odluke tek slijede. Kada kažem slijede, mislim na to da zaista radimo na tim odlukama. Ja vam ne želim sada obećati hoće li sve biti dovršeno u roku nekoliko dana ili tjedana, ali o tome govorimo. Više ne govorimo o mjesecima. To su odluke koje smo razdvojili i raspodijelili prema vrsti ekvivalencije. Sada je vrlo jasno da s jedne strane imamo propis za potpunu ekvivalenciju, a s druge strane akt koji se tiče privremene ekvivalencije i to je nešto čime poštujemo duh u kojemu smo se dogovarali. Sjećam se te noći, bio je to studeni i e, zaista kada sam rekao da smo bili, da smo imali junaka jedne noći, to nije zato što je oko nas bila sama, nego zbog toga što je svjetlo sjalo čak i tada. Eto, jesena smo na tome radili i sad vam mogu reći da sam sklon tome da i dalje razdvajamo propise prema zemljama i pristupima. Gospodin e, Grigold i njegov kolega su postavili pitanje o konkretnim zemljama i informacijama o njima. Moram vam reći da vam ne mogu dati detalje o svim zemljama pojedinačno, nemam još uvijek jasnu sliku o njima, ali vam svakako mogu ponuditi informacije o njima prije nego što um, one dovrše svoj postupak. Mi ćemo vas uh, informirati budući da se i onako sastajemo svaki mjesec. Sve ovo na čemu radimo nam pomaže i u komisiji, a i svima nama kao građanima. Mislim da je ovo korisno i zbog toga ćemo vam dati ažurne informacije kada god ih sami zaprimimo od EIOPE. Imamo plan za jesen ove godine i održat ćemo prije toga barem dva ili tri sastanka. Ja bih sada, iskreno rečena, želio uspostaviti okruženje u kojem više nema iznenađenja, baš kao danas. Mi ćemo još nekoliko dana ili najviše nekoliko tjedana raditi na ovome, a nakon toga ćete jasno imati navedene informacije o tome koja vrsta ekvivalentnosti vrijedi za koju državu. Gospodine Fox, i ja sam razočaran zbog kašnjenja u komisijinu radu. Ispričavam se i zaista bih želio da do ove odgode nije došlo. Vjerujte nam da radimo čak i preko vikenda kako bismo smanjili to kašnjenje. Želim sada odgovoriti i vama i gospođi Vani Nivenhojzen E, kasnije ćemo govoriti o eltifu pa bih možda tada odgovorio na pitanja vezana uz ELTIF. Mislim da sam ovime pokrio sva pitanja. U redu, želite li vi nešto dodati? Možda na temu ekvivalencije? Hvala. Ja bih e, dodao samo još jednu stvar o kašnjenju. E pa je nedavno objavila mišljenje o internim modelima. U njemu su sadržane preporuke, jer u tim modelima se može pretpostavljati o delegiranim aktima koji još nisu objavljeni. Moguće je i pretpostavljati kakva će biti ekvivalencija u tom kontekstu. Dakle, iz stručnog i e, tehničkog gledišta mogu reći da smo svjesni kašnjenja. Dobro, a sada nešto o delegiranim aktima vezano uz LTIF koji će biti vezan uz e, ublažavanje rizika i alat vezan uz e, stečajne postupke. Jednako tako na tome ćemo raditi do e, ljeta 2015. godine kako bismo u to ugradili novu uredbu o LTIF-u i Insolvency 2 direktivu. To je nešto na čemu ćemo raditi E, kako bismo smanjili kapitalne troškove za investicije u e, slučaju osiguravatelja. Imamo i uredbu 345 iz 2013. a isto tako i uredbu 2013 e, iz 2014. o socijalnom poduzetništvu. Usklađenje će biti vezano uz kvalitativnu analogiju i uz procjenu utjecaja vezanu uz privatni kapital. Države članice, koliko je nama poznato, još se nisu tome usprotivile i zato je EIOPA od komisije zatražila stručne ulazne informacije. Zbog toga dajem riječ Mariju. Mario, molim vas kratak pregled Vrlo je jasno to da želimo nešto učiniti. Jednako tako jasno je da je LTIF tek nedavno odobren, ali nije i objavljen. Ako e, da je LTIF postojao kada smo o ovome razgovarali, ne bismo sada ovdje otvarali ovu temu. Mi smo od samog početka to predlagali i imam razloga vjerovati da je to svim dionicima bilo prihvatljivo. Od samoga početka je bilo rečeno da ćemo e LTIF tretirati jednako kao i fond za socijalno poduzetništvo. Nažalost, e LTIF tada nije još službeno postojao, pa nismo mogli ništa učiniti. Međutim, to možemo vrlo lako ispraviti putem amandmana. I sada nas ovo vodi do korinog pitanja. Sve ovo moramo razmatrati u kontekstu kalibracije rizika i u kontekstu iznalaženja pravilne kalibracije u financijskim institucijama i mogućnostima ulaganja. Jako je važno da je pred nama ovdje mogućnost prema to kojoj osiguratelji mogu preuzimati rizike duže od drugih partnera i drugih institucija. Ta mogućnost je nešto što se može iskoristiti i moraju se promatrati u svjetlu našeg rada na Eltifu. Mi od EIOPE također tražimo još nešto. Sada je prilika da to spomenem. Tražili smo i EIOPU savjete o e, korištenju investitora i investicija u infrastrukturnim projektima. Dakle, ovo je jedan akt koji u ekonomskom smislu treba postojati, ali nije izoliran. Taj akt postoji u sklopu potrebe da kalibriramo uredbu i da omogućimo dugotrajne investicije onih aktera koji za to imaju i povoljnu strukturu i resurse. Hvala. Želi li netko nešto dodati? E, hvala. Pa pozdravlja nastojanja Europske komisije da se osiguraju dugotrajne investicije prema e, ovom modelu. O tome smo već čuli nešto od drugih. EIOPI je važno da naknade za rizike odgovaraju stvarnim rizicima. Mi shvaćamo da e, postoji ELTIF za razini eu i da se osiguravaju e, investicije u infrastrukturu. Međutim, želimo isto tako osigurati izloženost dugotrajne imovine. A sada nešto o infrastrukturnim projektima budući da je to spomenuto već dva puta vezano uz regulatorna ograničenja u općenitom smislu. Infrastrukturne investicije naglasak stavljaju ne samo na kalibraciju kapitalnih naknada, već i na procjenu stručnjaka. Infrastrukturne investicije su nešto čemu treba posvetiti dugotrajne rashode, međutim moramo osigurati i stručna znanja kako bismo procijenili s time povezane rizike. Kao što je već rečeno ranije, radi se u Europi na savjetima o različitim vrstama, odnosno klasa rizika i imovine. Tu postoje neki e, posebni kriteriji na temelju kojih ćemo odrediti kvalitetu svake moguće investicije. Hvala, a sada dajem riječ izvjestiteljici Catherine. Ako ne želite ništa o ovome reći, ja to prihvaćam. Nemam ništa za dodati, ali mislim da kolege imaju još pitanja, pa bih htjela da se njima da ovo vrijeme, da ih postave. Cora, your question is answered, but you transfer your rights to... Dakle, na to pitanje su govorili, Cora, ti daješ svoje vrijeme Michael, ali to nije pravilo ovdje u odboru. Povjeravam sa drugim izvjestiteljima iz Sjene, Ashley. Dobro, onda Michael za ovaj catch DI. Hvala vam, predstavljući imam nastavno pitanje. Možete bi nam reći prema kalibraciji koja je ovisnost o preduvjetima i hoćete li s nama podijeliti formulu za kalibraciju, ako da, kada? I have no other people asking for the floor. E, nema više nikoga tko se javlja za riječ. Mario, are you ready to answer? Mario, ćeš li odgovoriti? You have the floor. imaš riječ. Hvala. Ovo je vrlo jasno. Kalibracija treba imati solidne temelje. Što smo uradili u ovim slučajevima jest da smo sagledali odgovarajući indeks kada je riječ o privatnoj imovini, ali opitali se tehničko pitanje pa ćemo tehnički odgovoriti. Indeks LPX NAV 15 na analiza tog indeksa kroz dugoročno razdoblje od 2008. treće do 13. pokazuje 90,9% rizika je vrlo blizu sa 39% vrijednosti rizika. Tako dakle, to odgovara riziku koji smo uzeli u obzir. Dakle, uzeli smo razdoblje od 11 e, godina, uzeli smo u obzir indeks e, cijena tijekom ovog razdoblja u kojem se svašta dogodilo. Bilo je uspona i padova. Dakle, pad cijena, rast cijena, ili pod kraj razdoblja. Mislim da imamo solidne temelje za ovaj izračun, te ćemo radoju dati još pojedinosti koliko vam treba. Istovremeno, ovome smo nedavno razgovarali na jednom sastanku sa nacionalnim parlamentima, mislim da je kolega tu bio iz tajništva Ekona, kako bismo evo u detalje na otvoren način pokazali ove pokazatelje, ali ukoliko treba ja ću vam ih ponovo iznijeti. Hvala vam. Koliko još nisam, htio bih zahvaliti e, zastupniku Foxu e, vezano uz komentar o LTF-u. Zastupnik e, kolega Rej iz EOP. Evo, samo ukratko, mi se nismo pozabavili Eltifom. Not I nadam se da niste ovim razočarani. Dolazimo do trećeg našeg elementa rasprave, dakle, provedbene mjere, dakle, uvodna izjava 30, uredbe Omnibus pokazuje da se treba izbjeći umjetna promjenjivost tehničkih odredbi vezana uz fondove, da se trebaju dati poticaj za dobro upravljanje. Dakle, moramo izdvojiti koji su rizični faktori, naročito za euro, te oni trebaju biti ekstrapolirani iz ovih rizičnih e, faktora, naročito kada je riječ o euru, dospjeće 40 godina i tu se kamatne stope ne bi trebale razlikovati u više od tri osnovna boda. Nadam se da ste svi razumjeli ovu rečenicu. Za druge valute osim eura vrijeme za ekstrapolaciju i razdoblje konvergencije se može razlikovati na osnovu publikacije E, Jope. Ovaj limit je 4,5%. Ponovno imate riječ. Započnimo sa EIOP-om, potom sa komisijom te izvjestiteljem i izvjestiteljima iz Sjene. Izvolite, gospodine Rej. Hvala vam kao što ste sami rekli za Europske unije nam je dalo dužnost da pružimo tehničke informacije vezane uz kalkulaciju tehničkih propisa pod direktivom Solventnost i to se obuhvaća dakle, strukturu kamatnih stopa, promjenjivost te osnovnu strategiju da se izračuna stopa izmjene. Tako da smo odlučili obješ, odlučili smo ovo, objavljivati e, ova izvješća, to kako bismo olakšali pripremu osiguravatelja i reosiguravatelja vezanu uz, uz solventnost 2. Tehnička publikacija će ostati obvezujuća kao onda kada Europska komisija to uključi u provedbene mjere. Solventnost 2 traži od nas da objavljujemo podatke od 2016. O, nadalje, a solventnost 2 to traži da se objavljuje u svakom tromjesečju, međutim EIOPA e trenutno objavljuje podatke mjesečno kako bi osiguravatelji i osiguravatelji imali na raspolaganju odgovarajuće podatke. Naša, naša ocjena se temelji na stabilnosti, na odgovarajućoj primjeni, a to znači da bi svi trebali imati mogućnost replicirati kalkulaciju i zbog toga IOPA e, objavljuje tehničke dokumente u kojima se nalaze brojke i metode kojima se vrši izračun, a i ne želimo pogoršavati promjenjivost e, stopa kako, bi se, kako to ne bi utjecao na konačne tehničke izračune. Objava omogućuje sustavnoj kalkulaciji propisa vezano uz osiguravatelje i reosiguravatelje. To omogućuje izradu bilance te je dobar doprinos provedbi solventnosti dva diljem Europske unije. Hvala vam. Mario, izvolite za komisiju. Da, evo ukratko, gospodin Rej je već e, rekao da, ovaj, da smo prije nekoliko noći razgovarali o ovom pitanju, ono je ključno je Jopi daje veliku odgovornost za izračun ovih e, stopa, te jasno to je potrebna transparentnost i mogućnost za druge da uspiju to sve razumjeti te potom replicirati izračun sami. to mi je drago, kao što je gospodin Re rekao, da jop podržava uvođenje solventnosti 2. Mi smo već objavili ove stope, one nisu obvezujuće, one nisu obavezan predmet zakonodavstva, ali one su već objavljene, to već sad, objavljuju se mjesečno, zato iako o, propisi vele da se to može rijeđe činiti, mislim da nas ovo usmjerava u dobrom pravcu kada je riječ o stupanju na snagu solventnosti 2 početkom 2016. Hvala vam. Riječ ima naša izvisiteljica, Catherine. Hvala vam. Otvorenost, e, transparentnost su jako važni i način unaprijed kako ste vi sami istaknuli i nemam više ništa za dodati s tim u vezi. Burkhardt. Hvala predsjedniče. Delegirani akt Solventnost 2 je već raspravljena i kao i mjera e, za e, strukturu kamata, e, to je krivnju. Zahvaljujem kao komisiji Ana OPI što su se opet uhvali te ove teme. Pa i imamo i političko slaganje vijeća i parlamenta Mm, pa ti akti ne dolaze u pitanje. Niski e, kamati e, ne ostavljaju vremena e, sektoru osiguravatelja u Europi. Osiguranje moraju imati dugoročne obveze za osiguranje stabilnosti tu moramo donijeti e, dugoročne odredbe. E, svi znamo da e, koji je izvor niskih kamata mm, mm, ko međutim upire prstom na osiguravatelje mora upriti prstom i na Europsku središnju banku mm, i nju bismo trebali pozvati, ali predsjednik Dragi poznaje već tu temu iz drugih e, diskusija o valutama ovdje. Pa to zato i nije bilo potrebno to pozivanje. Hvala lijepa, nadamo se e, da je to e, čuo i gospodin Dragi. Ashley nema komentara, liberali nema komentara. Mm, sve nima riječ. Komunisti su tu. Hvala. Hvala. Rasprava je što je Burkat s pravom primijetio je već e, bila premetom naših zakonodavnih rasprava. Međutim, pitanje kako ko ustanoviti stope u osiguravateljskom sektoru, te na kojoj razini, te koje pretpostavke imate, zašto ste odredili da je to 4,2%, dakle to su različite stvari. Mi nismo zadali razine i dobro je da zakonodavac ne vjeruje da on zna koja je konačna stopa. Ono što je zamjetno je koliko usporedite tržišne stope i ovu krivulju kamatnih stopa, to nam možete naći materijalu koji sam podijelio, onda vidite regulatornu stopu koja se sada primjenjuje u propisima o osiguranju, to je jasna ovdje vidljiva razlika. A ova jasno vidljiva razlika znači da tržište vjeruje da nije riječ o kratkoročnim rezultatima politike Europske središnje banke koja je smanjila kamatne stope, već da je to razvoj situacije koji će ostati na ovim razinama. Dakle, to znači da EIOPA smatra da zna bolje kako će buduća tržišta reagirati i kako će biti stvarnost. I to je nešto što bi zašto bi htjeli čuti objašnjenje? Zato što ovdje moramo uzeti u obzir načelo opreza. Htio bih čuti od EOPE i od komisije kako opravdavaju veliku razliku između tržišnih stopa, njihovih očekivanja i njihovih političkih ili regulatornih kamatnih stopa. Ovo nije tehničko pitanje važno samo za izvjestiteljicu, već općenito jako važno pitanje, zato što ako osiguravateljske tvrtke budu poticane da ne ulaze detalje ovakvih projekcija, to može ugroziti njihovu djelatnost u budućnosti, financijsku stabilnost. Na kraju bih od opet htio saznati jesu li spremni kritički ponovno procijeniti način na koji su došli do 4,2% i jesu li 4,2% doista posljedica opreza ili odluka u vašem nadzornom odboru koji nisu željeli dati loše vijesti, negativne vijesti. Također zabrinjavaju me i razlike između odnosa javnih obveznica i državnih obveznica, način na koji se izračunavaju rizici, mislim da bi oni trebali biti prilagođeni kreditnim rizicima. Daću vam jedan eh, primjer koji je po meni zagonetan. Kreditni, kreditna stopa za mađarske obveznice je samo 10 bodova, iako je mađarski rating dvostruko B. Brazilovo rating je trostruko B, kreditni rizik je 35 bodova. Dakle, uzimate smatrate li da je to opravdano ili je po vama to, tu po vama riječ o oprezu? Htio bih da nam EIOPA objasni kako je došlo do ovih rezultata koji su neobični za nekoga tko misli da bi trebalo uzeti u obzir tržište i ne misli da države znaju bolje koji su rizici od tržišta. Nemam više na popisu kolega koji se žele javiti za riječ, te dajem riječ e, gospodinu Reju iz EOPE. Hvala vam. Želim zahvaliti gospodinu Kiguldu na pitanjima. Ali prije toga ću govoriti nešto gospodinu Foksu koji je postavio pitanje o osnovnom spredu. Reći ću vam razlog za promjenu brojke 2013. pa je izradila izvješće o dugoročnom predviđanjima za jamstva i tu su To je učinjeno prije odluka donesenih u Omnibusu 2. Omnibus 2 sada reflektira ono što je potrebno za dugoročna jamstva i sada provodimo metodologiju koju su izradili su zakonodavci kao što je to izraženo dakle u Omnibusu 2. Brojke se razlikuju, ali one odražavaju željenu metodologiju. Kada riječ o odgovoru gospodinu Gingoldu, želim objasniti kako je, su došli do terminske kamatne stope te kako smo uzeli u obzir trenutno niske kamatne stope i potom ću odgovoriti na posebna njegova pitanja vezana uz njegov graf i uz kreditnu prilagodbu za Mađarsku koji je utjecaj terminske kamatne stope. Dakle, kada govorimo o ovih 4,2%. Dakle, kako smo došli do ovih 4,2%? Dakle, kalkulacija koju radi EIOPA je u skladu, u skladu sa važećim zakonskim odredbama delegirani akti nas traže da ona odražava očekivanu inflaciju, očekivane kamatne stope. Stopa inflacije je 2%, to je cilj Europske središnje banke. I sada vidimo da se čini da sve što se može kako bi se ispunio taj zahtjev. I dugoročan interes se dijeli dakle sa prosjekom iz prošlog razdoblja, to je dakle oko 2%, dakle gledamo koji je prinos na obaveze, to je 2,3% u nizu zemalja, dakle ove se dakle, brojke baziraju e, na stvarnosti. Dakle, 4,2% smo već koristili u procjeni dugoročnih e, jamstava kada smo sudjelovali u trijalogu 2013. dok smo pregovarali o omnibusu. Sada vezano za vaše vezane uz niske kamatne stope. Dakle, da je opa ne zna bolje, ali govorimo o primjeni odgovarajuće metodologije. Prema delegiranim aktima iz solventnosti 2, ove stope se trebaju mijenjati samo u skladu sa dugoročnim očekivanjima, to je dakle ponovno iz eh, teksta propisa a to u kontekstu e, osiguravatelja znači nekoliko desetljeća. Dakle, govori se o dospjeću od više godina, 60 čak godina. Kada je riječ u efr govorimo o 4%, tu ne, ne uzimamo obzir rano dospjeće no samo u kasnijem razdoblju ovo dolazi do izraža, dakle posljednjim desetljećima, dakle još nismo na 4,2%. Jasno nam je da je trenutna razina kamatnih stopa da nije dobar pokazatelj dugoročnih, dugoročnih očekivanja, ali kada je riječ o dugoročnim dospjećima, ono će se zasigurno razlikovati od trenutnih stopa, kalibracija koja se koristi ne prejudicira buduće pokazatelje i vodi računa o promjenama eventualnim dugoročnim prognozama. Pozabavio bih se u vašim grafom koji ste podijelili. Pokazuje ovdje razliku između dvaju stopa. Jedan od ciljeva je dakle mogućnost repliciranja. Dakle, koristimo stručnu prosudbu kako bi potom e, zainteresirani dionici mogli replicirati njihovu metodologiju. I delegirani akti nam omogućavaju da uzmemo u obzir e, tržišne stope do unatrag 20 godina, a terminska kamatna stopa je određena dakle, metodologijom koju sam vam opisao. I dakle mi moramo ekstrapolirati posljednju terminsku kamatnu stopu i trenutne pokazatelje. Potom ste spominjali kreditnu situaciju vezanu uz e, Mađarsku, pa nam delegirani akti od nas traže da to zadamo, da to stavimo određene parametre, dakle 10 do 35 bodova za euro, a u slučaju Mađarske uzeli smo dakle pokazatelje koji su također namljeni za euro i to ove niže, niže e, bodove, dakle desete, tako smo došli do ovo procjene kreditnog rizika za Mađarsku. Hvala vam i ovime bih zaključio svoj odgovor. Hvala vam, želi komisija nešto dodati, to nije slučaj. Mogu li se vratiti na moje pitanje? Sada smo slušali dugo, moje pitanje nije dobilo odgovor. E, da li ste spremni pogledati nanovno metodolo, metodologiju? E, objasnili ste kako ste do toga došli, svjesni smo toga, ali rezultat je daleko od onoga što su financijska tržišta očekivala da li, to, e, da li će doći do ponovnog razmatranja metodologije? Molim vas kratki odgovor. Ja sam dobio e, poruku da je metodologija opisana. Mo, mo, gospodin Rej ima opet riječ. Ja sam e, objašnjio kako smo došli do e, brojke od 4,2%. Metodologija mora biti specificirana kako bi e, se odgovorilo na scenarije osiguratelja i reosiguratelja. To ne uključuje promjene u UFR-u Evo, nadam se da to odgovara na pitanja. Hvala lijepa e, govornicima. Hvala što ste se pridružili ovom. Ovdje ćemo se malo zaustaviti mm, mm, na nekoliko minuta. Čekamo odgovor od EFSI-a.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 oprostit ćete mi da kažem da je to naročito relevantno. Sada trebamo glasati, e, gospođa Ferreira. Hvala predsjedniče. Htjela bih e, još jedan put pozvati e, kolege iz drugih klubova da odgode glasanje o ovo, ovoj vrlo važnoj temi. CRD3, 4, SSM, DRD i sve e, ostalo e, o čemu smo e, odlučili smo da ćemo imati većini da, da i ekon i parlament riskira da se podjele u, u, u dva dijela. Mm, ako danas budemo glasali, ja bih vas toga zamolila da zamolite Pučane, Alde i druge klubove da se složimo da odgodimo za jedan tjedan glasanje. To neće dovesti do nikakvih problema. Mm, e, to se uklapa u naš kalendar e, i to nam daje mogućnost da imamo e, veću većinu kad budemo glasali. Još jednom vas molim, molim e, to sam učinila već i privatno, e, to bi bilo e, dobro i za ekon, to bi bilo dobro za vidljivost i kvalitetu rada parlamenta da to odgodimo za sljedeći tjedan. Hvala vam lijepa. Hvala. Naravno e, vidim važnost e, u smislu institucionalne snage parlamenta. E, nastojat ćemo da dobijemo što veću većinu kako bismo imali bolju poziciju u trijalozima. Odluka o odgađanju, o njoj treba raspraviti Izvjestitelj bi htio sada uzeti riječ, gospodine Balc imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. U ovoj sam stvari, kao što je već rečeno, imao sam rasprave i sa gospođom i sa vama. U, u ime Pučana bih želio reći da bismo danas željeli glasati jer jednostavno vjerujemo da ova da je ova tema zrela za glasanje. Imali smo već imali e, već smo imali 20 pripremnih sastanaka u sjeni. E, e, došli smo i do kraja nismo našli kompromise. Pa stoga moramo i odlučiti. Stoga ovaj odbor na kraju krajeva mora o toj važnoj temi, kako ste ispravno rekli, glasati. I toga bismo o, ostali pri onoj odluci da danas glasamo. Hvala lijepa. Ja vidim ovo stajalište sada izvjestitelja. Ako, ako, neki, ako drugi politički klubovi žele tu nešto dodati. E, gospodin Lamberts, da, e, mislim da da mm, su ozbiljne šanse da će komisija povući e, e, tekst. E, Jonathan Hill je pisao Timmermansu prošlog prosinca. Ako ovaj dokument zaglavi, onda će ga komisija povući. Sve su šanse za to. Ja, ja bih podržao SID klub zastupnika ali tu imamo velike e, praznine između nas e, e, koji mislimo da tu i moramo još nešto dodati i onih koji misle da već imamo dovoljno. Ali naravno mi smo uvijek spremni za dijalog. Kent Wimmer ima riječ. Hvala. Ja bih podržila pučane E, e, do, dolazi trenutak kad više ne možemo e, postići kompromise. Mi smo iscrpili sve putove i načine. Ono što je sada na stolu moramo, o tome moramo sada glasati. Hvala. Ja podržavam pučane za, da glasamo danas. Hvala predsjedniče. I mi smo za glasanje jer smo već imali duboke i duge rasprave. mislim da u, u određenom trenutku treba prerezati stvar. Hvala, izvjestitelj. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, ja bih htio reći da usprkos mnogim razlikama Imali smo i e, dobre rasprave u dobroj atmosferi u ovim pregovorima. E, počeli smo e, s udaljenih pozicija, ali sada smo se približili u stajalištima. I kao što je rekao Filip Lambert, teško je vidjeti kako bismo Uh, došli do neke linije razdvajanja. Ako to nismo uspjeli napraviti kroz cijelo tvo vrijeme, 20 sastanaka, ja bih podsjetao jednu stvar. Kad dobijemo rezultat od ovog odbora, onda ćemo osigurati da imamo zamah i, i brzinu u pregovorima s vijećem. Mislim da je vrlo dobra stvar da ćemo dobiti zakon E, dobit ćemo odluku. To je e, vrijednost. Mi ćemo tu imati prednost pred vijećem. moći ćemo zacrtati agendu i e, ocijenit ćemo i rizike i mogućnosti za europske banke za ulaganja. gospodin Demasi ima riječ. Mm, i e, e, ozbiljno shvaćam e, argumente koje nam je dao Filip komisija će odbaciti prijedlog ako imamo ovu udaljenost između pučana i drugih klubova zastupnika vrijeme koje smo do sada potrošili nismo niti za, odla, nismo niti za odlaganje niti za neke velike razlike. Mi bismo nemamo neku preferenciju pa bismo ipak rekli da glasamo danas. To bi bila naš, naš izbor. Gospodin Zani ima riječ. Hvala vam Mnogo smo e, radili i održali smo niz e, sastanaka kako bismo približili stajališta unutar različitih političkih klubova. To nije bilo moguće, jedan tjedan više neće dati ovaj korak e, više kako bismo približili stajališta i postignuli podršku većine. Mislim da je dobro glasovati danas, slažem se sa Filipom koji želi da ukoliko danas ovaj tekst ne prođe da postoji e, mogućnost da komisija povuče ovaj prijedlog, ali moja, moja osobno, moja osobna vizija je da li povući tekst ili imati ga ovako izmijenjenog, za mene nije dovoljna razlika, te bih stoga podržao održavanje glasovanja danas. Hvala lijepa. Vidim da je većina za glasanje. Naravno, ako je potrebno, ako e, SID to zahtjeva, možemo o tome glasati. Mislim da je većina zato da se glasanje obavi danas. Želite li da o tome glasamo? S&D, Možemo e, glasati, dakle. Predlažem da imamo test elektronskih naprava. Otvaram glasanje za test. Imamo jednog na previše, jednog na previše, <laughs> nikada previše. 60, 60. Zatvaram glasanje. 40 glasa Da. Ne, ne, šalim se. Da se malo relaksiramo. A sada idemo na stvarno pravo glasanje. Kompromis A. Za. Protiv. Trebamo provjeriti, otvaram glasanje. Jedan kolega ne glasa, zatvaram glasanje. Usvojeno kompromis B za, protiv, Moramo opet provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 31 jedan e, protiv. Amandman 229 Molim, pokažite rezultat. Pokažite rezultat. Amandman 229 za, protiv, moramo provjeriti, da, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Vidite. Amandman 231 e, e, za protiv suzdržani odbija se 230 i te 232, e, 232 za, protiv, suzdržani, provjera, otvaram glasanje. Još jedan glas nam fali. Ne želi glasati. Zatvaram glasanje. Odbija se. A sada idemo dalje. Amandman 19. izvjestitelja za. Protiv. Suzdržani. Provjera za 19. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje, usvaja se. Idemo na amandman 20 za, protiv, suzdržani, provjera, otvaram glasanje za 20. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada idemo dalje na 239, 239 za, pro, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, provjerit ćemo e, tjesan je rezultat. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis C1 za, protiv, suzdržani, odbija se. E, C2 za, protiv, suzdržani, provjera C2, otvaram glasanje, mislim da se odbija. Vidim dva suzdržana glasa, da. Zatvaram glasanje. Odvija se kompromis C za, protiv, suzdržani. Provjera C. Otvaram glasanje. C. C. Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, imamo veliku većinu. Kompromis D. Kompromis D. E, sa usmenim amandmanom zelenih. Imamo jedno protivljenje za usmeni amandman. Evo, tajništvo je sretno, sad možemo glasati kompromis D za, protiv, suzdržani. Provjera, kompromis D, otvaram glasanje. Još jedan glas nam fali. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada moramo glasati o kompromisu D1 za, protiv, suzdržani, odbija se e, kompromis D2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 262, 262, amandman 262 za, protiv, suzdržani, provjera od 262, otvaram glasanje. Jedan glas fali, e, zatvaram glasanje. Usvaja se. Idemo na 266 za, protiv, suzdržani, provjera 266. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odvija se. Odvija se. 267 za, protiv, suzdržani, Odvija se 268 za, protiv, suzdržani, provjera 268. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. E, potvaram, e, ponovno otvaram glasanje 2, 6, 8, 268 za. Provjera. Otvaram glasanje. 2, 6, 8, otvaram glasanje. Jedan glas fali. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 268 se usvaja. 269 za. 269 protiv. Suzdržani. Provjera 269. Zatvaram glasanje. Odbija se. 270 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasamo za kompromis E1 za, E, E1. E1. E1. Za, protiv, suzdržani, odbija se. E2 za, protiv, suzdržani, provjera E2, otvaram glasanje. Još jedan glas, jedan glas fali, netko nije E2. Zatvaram glasanje. Odbija se. E za, protiv, suzdržani, provjera E. Zatvaram glasanje. Odbija se. amandan 275 Fulvio Martušelo za, protiv, suzdržani, odbija se 273 za, protiv, suzdržani, odbija se 278 za, protiv, suzdržani, provjera 278, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 279 za, protiv, suzdržani, provjera 279, otvaram glasanje. morate. Imamo tehnički problem, ponavljamo glasanje, molim. E, i ja moram glasati, da. Dvije, dva kolege e, nisu glasali, mašina se zabunila. Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, e, ako 279 se usvaja, onda idemo na 276 za, protiv, suzdržani, odbija se. Idemo na 274 za, protiv, provjera 274, otvaram glasanje 274. U redu, usvaja se, imamo kreativne kombinacije, zatvaram glasanje. Usvaja se. Idemo na 282 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 284 za, protiv, suzdržani, odbija se. 283 za, protiv, suzdržani, odbija se. 286 za, protiv, suzdržani, provjera 286. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Sada krećemo na 288. 288. 289 i 290 se ne usvaja, što izgleda malo čudno, samo malo. 289, 289 za, protiv, suzdržani, odbija se. 290 za, protiv, suzdržani, odbija se. 288 za, protiv, suzdržani, provjera 288, otvaram glasovanje. 292. To je odbijeno, znači 371 za, protiv, suzdržani, odbija se 372. Zajedno sa 687. Oboje se ne usvaja, idemo na 685. Ispričavam se na ovome. 685 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 688 za. Protiv. Suzdržani. Sad krećemo dalje. 689 za. Protiv suzdržani, odbija se. 686 za, protiv, suzdržani, odbija se. 293 za, protiv, suzdržani, odbija se. 294 za, protiv, suzdržani, odbija se. 295 za, protiv, suzdržani, provjera 295. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se 298 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis F1 za, protiv, suzdržani, odbija se. F2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera F2, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno odbija se. Kompromis F za, protiv, suzdržani, provjera F, otvaram glasovanje, zatvaram, odbijeno. Kompromis 302 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 3.00 za, protiv, suzdržani, provjera, otvaram glasanje. Još čekamo jedan glas. Dobro, zatvaramo. Odbija se. 301 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 304 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 331 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 303 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 305 za, protiv, suzdržani, odbija se. 307 za, protiv, suzdržani, odbija se. 306 za, protiv, suzdržani, odbija se. 308 za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali provjeravamo 308. odbija se. 350 za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijeno, ali moramo provjeriti 350. Odbija se. 323 za, protiv, suzdržani, provjera, 323, otvaram glasovanje, još čekamo jednu osobu, zatvaram glasovanje, odbijeno, 322 za, protiv, suzdržani. Samo malo provjeravamo. 322. Otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Odbija se 310 za, protiv, suzdržani odbijeno 309 za protiv suzdržani provjera 309 otvaram glasovanje zatvaram glasovanje odbijeno 311 za protiv suzdržani Odbija se 312. Za, protiv, suzdržani. Provjera 312. Zatvaram glasovanje. Odbijeno 313. Za, protiv, suzdržani. Odbijeno 314 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 315 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 316 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 318 za, protiv, suzdržani, odbijeno Provjera 318. Otvaram glasovanje. Još čekamo jedan glas. Dobro. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 319 za, protiv, suzdržani. Provjera 319. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Tristo za, protiv, suzdržani, provjera 327, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zato idemo na 324. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 3, 3, Za, protiv, suzdržani, provjera 335. Otvaram glasovanje. Još čekamo jedan glas. Zatvoram glasovanje. Usvaja se 326 za, protiv, suzdržani, odbija se. 327, 328 za, protiv, suzdržani, odbija se. 329, ne, 332 332 za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali da provjerimo. 332, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, odbija se. 333, tko je za, protiv, suzdržani, provjera 333, glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 336. Za. Protiv. Suzdržani. Provjera 336. Otvaram glasovanje. 334 je odbijeno. 336. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Krećemo na 337. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 338 je istovjetan ovomu, pa krećemo na amandman izvjestitelja 27. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera 27. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. 3, 4, 7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani provjera. 3, 4, 7. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. 3, 4, 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjeravamo 3, 8 Glasanje je otvoreno. Još čekamo jednog kolegu da glasa. Zatvoramo glasovanje. Usvaja se. 3-4-8 se usvoja, pa krećemo na 3-5-1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera 3-5-1. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 352. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 353. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 354. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 355. Za? Protiv? Provjera 355. Odbija se. Ispričavam se. Došlo je do greške kod dizanja ruku. Odbija se. 356. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera 356. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. sa ma, malom premači 357 koji je za, protiv, suzdržani, provjera 357. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis FA. Tko je za, protiv, suzdržani, provjera kompromisa FA. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis G1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis G u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani. Provjeravamo drugi dio, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis H1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjera H1. Otvaram glasovanje. Čekamo još tri glasa. Zatvaram glasovanje. Odbija se kompromis H. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Imamo veliku većinu. Krećemo na kompromis i 1. I 1. Tko je za? Ostali su amandmani povučeni. ostala tri amandmana su povučena. Dakle, i jedan, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis i, tko je za, tko je protiv, suzdržani, provjera kompromisa i, otvoram glasovanje, zatvoram glasovanje, usvaja se. Kompromis J. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera kompromisa J. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis K1. Kompromis članka 1 na 17. stranici, barem u mojim materijalima, dati ću vam dovoljno vremena, kompromis K1. Jeste li svi to našli? Krećemo. Morate okrenuti nekoliko stranica. Dobro. K1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. K2 za? Protiv? Suzdržani? Provjera K2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se kompromis K za, protiv, suzdržani, provjera K. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. A sada krećemo. Samo trenutak. Ispričavam se. Mislio sam da ste vidjeli brojke. možemo vam pročitati. 30 protiv, 29 za, 1 suzdržani. Ne znam zašto se prikazuje druga slika. Gospodine predsjedavajući, samo treba pogledati prema gore i svi ćemo sve vidjeti. Hoćete i ovdje to vidjeti? Dobro. Gospodin Lambert. Pitanje pridružavanja poslovnika ovo nije prvi kompromis koji je odbijen i zabrinjava me kako će se ova situacija sada razviti glasovanjem za amandmane glasujemo za tekst koji nije konzistentan. konzistentan. Ne, glas, govorim ovdje on, za, što glasamo, protiv čega sam, ali ovaj tekst eh, reflektira nas i ispraćemo glupi. Neki su rekli da smo spremni glasovati, ali za mene je ovo tipična situacija koja može dovesti u jedno sasvim novo područje, htio sam to istaknuti. I think eh, warning is... Mislim da je vaše upozorenje jako ozbiljno. I zato sam na početku rekao da moramo biti oprezni kada ističemo svoje stajalište, a to se ne događa. I vidim teškoće ovdje pri sastavljanju konsolidiranog, odnosno pročišćenog teksta, više nitko ništa ne razumije, izvolite gospođo Ferreira. Ja sam htjela, nisam htjela to istaknuti jer sam to već rekao na početku i djelim podržati ovo što je sada rečeno jer treba dosljednosti u tekstu, a to sada nije slučaj, odnosno ne postoji trenutno. Mislim da moramo nastaviti. Teško je sada uz ove kompromise koji se ne razmatraju, ali evo, vraćamo se, približavamo se tekstu komisije, dakle, pojedinim amandmanima koji dobivaju potporu. Predlažem da nastavimo. Dobro, Zabilježili smo to, dijelim zabrinutost gospodina Lamberca, ali to je zabilježeno i idemo dalje. Dakle, 488, tko je za? Protiv? Četiri, osam, osam. Kompromis K, njemu se ne, on se ne razmatra. I e, sada glasujemo 488. Tko je za? Protiv suzdržani usvojeno. Četiri devet Tko je za? Protiv suzdržani odbijeno. 492. Tko je za? Protiv suzdržani odbijeno. 501. Tko je za? Protiv suzdržani, odbijeno. 502, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. 502. is open. Still one people to vote. Vote is closed. Još nekoliko glasova, zatvaram glasovanje, usvojeno. 497. Tko je za? 497. Tko je za? Protiv? Prostite, jesi ideje protiv ili za? Dobro, usvojeno. Suzdržani? Usvojeno. 503. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Provjerimo. 503 vote is... Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 504 tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Dakle, svi su identični i idemo na 505, koji je za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Vote is closed. glasovanje. Usvojeno. 511, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 512, tko je za,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 46. dakle kompatibilan. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo 46. Three people see to vote. Još to je ljudi treba glasovati. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 513. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerimo 513. Still want to vote? No? Okay, vote is... Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 514. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 525. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 517. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 522. Tko je za? Protiv, suzdržani. Provjerimo 522, otvoren glasovanje. Vote is closed. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. 521, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Provjerimo 521. Otvaram glasovanje. Still one vote. Još fali jedan glas. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 519 i 520 identični su. Otvaram glasovanje. Ispričavam se tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 516 tko je za, protiv, suzdržani. Provjerimo 516. Sorry? We false? On se ne razmatra. A, pa da, ispričavam se. Dakle, 518. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. 526, tko je za? Dakle, ovo u bloku 527, 28, 238. Glasujemo u bloku. I kod mene ovdje stoji 238. Dobro, glasovat ćemo odvojeno. 5, 2, 6, 5, 2, 8. 5, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Open. Vote is closed. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. 2, 3, 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 529. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 532. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo 532. otvoran. Pen. Vote is closed. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Dakle, ne razmatramo niz amandmana. Pet, tri, tri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? I što sad? Je li ovo u redu. 533. Ponavljam. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. A ovo dva se ne razmatraju. Dakle, 538. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerimo 538. Otvoram glasovanje. Still want to vote? Vote is closed. Is adopted. Usvojeno. Those against. Abstention. Suzdržani. Provjerimo 48. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 539. Tko je za? protiv, suzdržani. Provjerimo 539. Still want to vote? Vote is closed. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. 540 ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 541 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 542 i 543 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 544 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 545 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno Mislim da je odbijeno, ali provjerimo 545. Still two votes missing. Još dva glasa. Još jedan, zatvoren glasovanje. Usvojeno. 5-4-6, koje je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 548, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 549, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 550, tko je za, dobro, oni su zajedno, dakle 551, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 552, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 553, za, protiv, suzdržani. Provjerimo 553, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 554, tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno, provjerimo, provjerimo, četiri. Vote is closed. Zatvoram glasovanje. Odbijeno 555. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 556. Tko je za? Protiv suzdržani, odbijeno. 50, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo 50, otvoram glasovanje. Vote is closed. Is adopt. Usvojeno. Kompromis L. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis M. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Provjerimo kompromis M. is Usvojeno. Kompromis N. Kompromis N. Tko je za? Protiv? suzdržani, provjerimo kompromis N. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram glasovanje, usvojeno. Amandman 641, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 652, tko je za? Protiv, 642, ispričavam se. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 643. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 55. Tko je za, protiv, suzdržani. Provjerimo 55. Vote is closed. Is rejected. Odbijeno. 4 tko je za? Protiv. Provjerimo 6-4-4 Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Rejected Odbijeno. Gospodine predsjedniče, prostite, mislim došlo do tehničke pogreške ovdje oko 55. Možemo li ponoviti u glasovanju? Ne možemo, već smo glasovali. Treba se to prije pitati. Inače bismo ponavljali svako glasovanje. 645. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da odbijeno, ali provjerimo. Vote is open. Vote is closed. Is rejected. Odbijeno. 646, ko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 56, tko je za? Protiv. Provjerimo. 56, otvoren glasovanje. Still want to vote? Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 56, dakle. 647, dakle, tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da odbijeno. 57, tko je za? protiv, suzdržani. Provjerimo 57, otvoren glasovanje. Vote is closed. Rejected. Odbijeno. Šest četiri osam, tko je za? Protiv? Suzdržani, odbijeno. Šest četiri devet, tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. 58, tko je za? Protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno. Provjerimo. Vote in favor of 58, but is adopted. Believe me. Three to vote still. Vote is closed. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. 59. Tko je za? Protiv? Mislim da je usvojeno, ali provjerimo 59. Jednak je Dakle, to se grupa, grupa amandmana koja je jednaka, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. 654. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 6, 670. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 671. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 672. Tko je za? Protiv? Provjerimo 672. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 673. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Ispričavam se. Odbijeno. 674, dakle identičan. Idemo na 675. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 676. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno 677 za, protiv, suzdržani, provjerimo 677. Vote is closed. Zatvoren glasovanje. Odbijeno. 678, tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. 61 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 62 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 680 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 681 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 682, tko je za, protiv, suzdržani. Provjerimo 682. Za upen. Vote is closed. Is rejected. Odbijeno. 63. Tko je za? Protiv? Provjerimo 63. otvoren glasovanje. Two to vote, seal. Okay, as you wish, vote is closed. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. 684, dakle, kompatibilan tko je za? Protiv? Suzdržani? 684, provjerimo. Vote is closed. Is rejected. Odbijeno. 690, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 691. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 692. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 744. Tko je za? U bloku, dakle, sa 183. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijeno ali provjerimo. Seve check. Free check. Two people to vote. One. Vote is closed. Zatvoren glasovanje. Odbijeno. 746. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 65. Vote is closed. Adopted. Usvojeno. 747. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odbijeno. 66 koje je za, protiv, suzdržani, provjerimo 66. Still want to vote? Vote is closed. Is adopted. Usvojeno. 749 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 750. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo 750. is rejected. 68 in... Odbijeno 65, tko je za? Protiv suzdržani. Provjerimo, dakle, 68. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 751, tko je za? Ispričavam se. Dakle, 753. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. 69 tko je za, protiv, suzdržani. Provjerimo 69. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Svojeno. 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. I vote is open. Three people to vote. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno.